Meine Damen Moje dame i gospodo. Dragi kolege. Mogu li vas zamoliti da zauzmete svoja mjesta? Želim vam dobrodošlicu na našem današnjem saslušanju kandidata za povjerenika za politiku prema susjedima i pregovore o proširenju Europske unije. Želim dobrodošlicu našem kandidatu gospodinu Hanu. Ovo nije prvi put da je on na jednom takvom saslušanju jer je u prošlom sazivu komisije bio povjerenik za regionalnu politiku. On će E, van svake sumnje biti kompetentan za vođenje daljnjih pregovora o proširenju i o sporazumima sa našim susjedima. On će nam dati uvodno izlaganje u trajanju od 15 minuta. A potom će članovi odbora moći postavljati pitanja, postoji vremensko ograničenje od jedne minute. Kandidat za povjerenika moći će odgovoriti na svako pitanje u vremenu od jedne i pol minute. E, koordinatori e, pod dogovoru koji je e, postignut neće imati tri minute nego e, vremenski prozor četiri minute za posljednje pitanje i odgovor. E, želimo dobrodošlicu Bertu Langeu, predsjedniku odbora INTA. On je meni jučer dao tri minute. Ja ću biti velikodušni prema njemu. I on je meni dopustio da postavim dodatno pitanje nakon što koordinatori postave pitanja e, mogućnost će dobiti i predsjednici pododbora ovo smo saslušanje organizirali tako da se vide prioriteti naših klubova zastupnika i tako da i manji klubovi zastupnika mogu imati priliku postavljati pitanje i dati svoj doprinos ovom saslušanju. Ja sam jučer pratio nekoliko saslušanja i bit ću vrlo strog što se tiče poštivanja vremenskog ograničenja, inače nećemo moći e, stići postaviti 45 pitanja u predviđenom vremenu. E, ako prekoračujemo vrijeme, onda neki kolege koji su na rasporedu na kraju ne bi dobili priliku uopće postaviti pitanje, zato ćemo biti strogi u poštivanju vremenskih ograničenja. Dakle, molim vas da budete kratki i sažeti. Inače ćemo e, imati poteškoća gospodine Han. E, ovaj portfelj je od ključne važnosti za e, naše istočno partnerstvo, za naše istočne susjede i posao za koji ste vi kandidirani je vrlo važan. Na našem, u našem južnom susjedstvu imamo drugi ni susjeda gdje također situacija nije ni malo bolja, zapravo je dramatično loša. Gospodine Han, vi bi na, ovo, e, na ovu funkciju došli ako budete potvrđeni u vrlo teškom trenutku. Komisija predsjednika Junkera e, postavila se je kao e, cilj daljnji rad na E, ovim područjima iako se ne očekuje da će se pregovori sa e, iti jednom zemljom dovršiti u ovom petogodišnjem mandatu. Mi u svakom slučaju imamo obaveze prema zemljama Zapadnog Balkana. A kad se radi o mandatu, pregovaračkom mandatu sa Turskom, E, tu također želimo e, postići najviši mogući sadržaj. Dakle, to su procesi koji su otvoreni i ja vas pozivam gospodine Han da nam date svoje uvodne e, svoje uvodno izlaganje. Hvala lijepa gospodine predsjedniče dame i gospodo u dvorani i svi vi koji me pratite izvan ove dvorane. E, drago mi je što imam prilike prezentirati vam svoje vizije u vezi sa ove dvije ključne politike, politika, politikom prema susjedima i politikom proširenja Europske unije. Drago mi je što ću imati prilike čuti vaše stavove u tim, o tim važnim područjima vaši stavovi će mi biti važni u mojoj budućoj ulozi. Sama Europska unija je nastala kao jedan mirovni projekt i naša politika proširenja i politika prema susjedima su nastavak tog velikog projekta i temelje se na našim temeljnim vrijednostima. Prije otprilike dvije godine Europska unija zato je dobila i Nobelovu nagradu. Ja imam namjeru E, izoštriti politiku Europske unije na oba ova područja. Europska unija mora biti prisutnija, vidljivija kako bismo uspjeli zastupati naše fundamentalne interese i kako bismo bili partner u reformama za naše susjede. Eh, Unija mora biti inteligentna u postavljanju svojih ciljeva, samouvjerena u svojoj ulozi jednog ključnog igrača u našem susjedstvu i ofanzivna u komunikaciji našeg rada i prema našim vlastitim građanima i prema inozemstvu. To vidim kao svoju misiju i u eh, suradnji sa Europskim parlamentom i sa visokom predstavnicom za vanjske poslove. Dame i gospodo, započet ću sa proširenjem. Gospodin Juncker je rekao da neće doći do novog proširenja tijekom idućih pet godina, zato što je vrijeme za konsolidaciju onoga što se postiglo sa trenutnim 28 zemalja članica. Realistično gledano, niti jedan partner neće biti spreman tijekom ovog razdoblja, ali to ne znači zastoj u našim aktivnostima, čak što više, nešto sasvim suprotno. Moja uloga će biti pomoći pripremiti ove zemlje koje se žele pridružiti EU, uniji, osigurati se da se ispune svi kriteriji. U vremenu kad sam bio povjerenik za regionalnu politiku, to me pripremilo za potrebe novih članica Europske unije i za njihove buduće zadaće. Za mene postoje tri odlučujuća pitanja vezano uz buduće pregovore. To su vladavina prava i temeljna prava, gospodarstvo te dobro funkcioniranje demokracije. Uz ove tri točke također je važno pojačati administrativne kapacitete. Ovo su osnove i tijekom pregovora moje moto će biti kvaliteta prije brzine. Rano u mom mandatu izradit ću prijedloge kako reformirati ove prioritete. Kada je riječ o pravosuđu vladavini prava, surađivat ću sa prvim potpredsjednikom, povjerenikom za pravosuđe, potrošače i jednakost spolova, te povjerenikom za migracije i unutarnje poslove. Borba protiv organiziranog kriminala i korupcije, reforma javnog sektora, neovisno i profesionalno sudstvo, to su temelji oko kojih e, ne možemo raditi kompromise. Jednako se odnosi na temeljna prava. Nema mjesta za diskriminaciju u društvima koja se žele pridružiti Europskoj uniji. Drugo odlučujuće pitanje je gospodarstvo, te napori usmjereni ka rastu i stvaranju radnih mjesta – Potrebno je zauzeti i novo gledište kada je riječ o gospodarskim kriterijima za pristupanje. Naučimo nešto iz našeg iskustva, iz europskog semestra i osigurajmo se da se da naši partneri dostignu standarde koji će jednog dana biti potrebni kada budu članice, te da već sada počnu raditi na podizanju prosperiteta. Kada je riječ o strukturalnim reformama, želimo da uspiju, da budu održive i one moraju donijeti korist koju građani mogu vidjeti i razumjeti. Također koncentrirat ću se i na reforme koje sam uveo u regionalnoj politici, te ću ohrabriti partnere da vide koje su njihove jake strane kada je riječ o tržišnoj utakmici, te da izrade ciljane reforme u za to određenim sektorima. Potrebno također dobiti javnu potporu, moramo se koristiti u tom smislu instrumentom predpristupne pomoći, te raditi sa međunarodnim financijskim institucijama kako bismo stvorili kritičnu masu u ključnim područjima te stvorili vidljivije rezultate. Treće odlučujuće pitanje je duboka i sveobuhvatna demokracija. Europski parlament i nacionalni parlamenti mogu dati svoj doprinos procesu reformi u zemljama koje su obuhvaćene proširenjem. To se odnosi na neovisne medije, na fer izbore, na transparentno vladanje. U tom smislu nadam se da ću imati vašu potporu. Također želim još bliže surađivati sa civilnim društvom kada je riječ o potrebnim reformama. Rekao sam neće biti zastoja i na neki način želim ubrzati naše aktivnosti sa zemljama partnerima. Moramo učiniti sve što možemo da promoviramo e, regionalnu suradnju i da pomognemo u rješavanju bilateralnih pitanjima. Naši partneri ne mogu napredovati na svom europskom putu ukoliko ne nadiđu od nas nasljeđe prošlosti. Učinit ću sve što bude mogao da bi stabilizirao regiju, naročito promovirajući duboke dijaloge između e, Beograda i Prištine. Zemlje Zapadnog Balkana trebaju biti bolje povezane, kako međusobno, tako i s Europskom unijom. Ova e, regija ne smije biti prazan prostor na, u našim transportnim i energetskim mrežama. Od našeg zajedničkog interesa da promet i e, energetska infrastruktura u Zapadnom Balkanu bude u skladu sa mrežama TNT i TNE. Trebamo dijeliti ciljeve, a to će uspjeti E, uspjeti oslabjeti prekogranične napetosti. Također koristeći svoje prethodno iskustvo iz Europske komisije želim se osigurati da investicije budu učinkovite, da se njima dobro upravlja i da budu dobro usmjerene. Također revitalizirat ćemo suradnju u razvoju mreža u makrounijom, u makrouniji same Europske unije. Primjerice nadalje ću raditi kako bi zaustavio odljev mozgova kako bi on postao cirkulacija mozgova i to s pomoć posebno dizajniranih programa mobilnosti. Osim toga, mora, naša uloga mora ostati važna i kada je riječ o reformama u Turskoj. Htio bih da se modernizira carinska unija, da se počne odnositi na usluge, na javnu nabavu i na poljoprivredne proizvode. Dijelimo brojne zajedničke interese, ali pregovarački proces će se nastaviti jedino kada se turski tursko vodstvo bude obvezalo bez ikakve zadrške na za univerzalna prava i za nastavak reformi. Uvaženi zastupnici, naša politika susjedstva stvorena je prije deset godina i tko je mogao predvidjeti trenutnu nestabilnost koju svjedočimo na, na jugu i na istoku. Moramo se aktivnije uključiti u e, aktivnosti u našem susjedstvu. To ne znači e, samo sudjelovanje u razvoju demokracije. To, to se tiče i osiguravanja naše vlastite sigurnosti, provodeći univerzalne vrijednosti te naše interese i to počevši od odmah. Moj prioritet će biti osigurati e, da učinim sve što mogu kako bi se riješila trenutna kriza u Ukrajini, a naš ukupni cilj mora biti rješenje koje će poštovati ukrajinski teritorijalni integritet, suverenost te neovisnost kao i međunarodno pravo. Moramo podržati univerzalno pravo Ukrajine i ukrajinskog naroda da sami donose svoje strateške odluke potpisivanje ugovora o pridruživanju i ratifikacija od strane Europskog parlamenta. Jedan je element na tom putu koji će donijeti, koji će osnažiti političke i gospodarske veze između Europske unije i Ukrajine, ali će i stvoriti veću stabilnost i prosperitet za europski kontinent. Europska susjedska politika je okvir koji je neophodan za naše uključivanje na istočnim i južnim granicama. Međutim, ono mora biti u skladu sa promjenjivim okolnostima. Predsjednik Juncker je zatražio od mene da izradim preporuke tijekom prve godine preuzimanja dužnosti. U tom, po tom pitanju se želim konzultirati i s vama, ali neke stvari su već jasne. Uvijek smo rekli da europska susjedska politika mora zauzeti diferencirani pristup za svaku zemlju. Sada se to mora pretočiti u stvarnost. Drugo, politike trebaju biti fleksibilne te moraju omogućiti brze odgovore kada to od nas zatraže partneri. Treće, moramo se osigurati da imamo prave instrumente za suradnju u svim ključnim područjima, uključujući energetiku, trgovinu i migraciju. Četvrtu, svi moramo preuzeti odgovornost kada je riječ o odnosima s našim susjedima. Treba nam e, veća uključenost civilnog društva i to u širem smislu, uključujući i tvrtke. Također želim istaknuti kada naši partneri dobro provode reforme, Unija također treba ispunjavati ono što je obećala. Kada partneri ne ispunjavaju preuzete obaveze, tada nam treba jasna strategija kojom možemo slijediti naše interese te održati naš utjecaj dok ostajemo vjerni vlastitim načelima. Na istoku istočno partnerstvo pruža dobar okvir koji se također treba prilagoditi događajima. Odlučan sam da se osiguram da Ukrajina, Gruzija i Moldavija dobiju svu potporu koja im je potrebna da bi donijele vlastiti demokratski izbor, te da poduzmu potrebne političke i gospodarske reforme. komisijina grupa podrške za Ukrajinu ima ključnu ulogu kada je riječ o našem radu te rekonstrukciji na istoku okrene. Također potrebna je jača suradnja sa Armenijom i sa Azerbeđanom, a želim se aktivnije uključiti i u naše odnose sa Bjelorusijom. Podržat ću također Federiku Mogherini koja želi ojačati ulogu Europske unije te pomoći rješavanju zamrznutih sukoba u našem istočnom susjedstvu. Zajedno e, sa njom želim da se nastavi dijalog e, sa Rusijom. Rusija ne bi smjela podcjenjivati našu odlučnost da se držimo naših načela, ali također mora shvatiti da naša politika susjedstva, te da istočno partnerstvo, nisu e, projekt koji ide na uštrb Rusije. Kada je riječ o jugu, rekao sam da trebamo biti jasni kada je riječ o diferenciranom pristupu, trebamo voditi računa o partnerima koji provode reforme, to su Tunis i Maroko. Moramo ovim partnerima pomoći i pokazati im da demokratski dijalog i reforme donose mir i prosperitet. U Siriji se suočavamo sa velikom političkom i humanitarnom krizom. Međutim, to ne smije zasijeniti događaje koji se događaju u ostatku našeg susjedstva moramo zadržati, moramo nastojati dalje aktivno djelovati u ovom političkom procesu. Moramo pomoći onima koji pate i moramo pomoći onima koji se brinu o izbjeglicama, to su prije svega Jordan i Libanon. U Egiptu imamo složenu političku situaciju, tešku ekonomsku situaciju i moramo započeti aktivno uključivanje te dijalog sa tom zemljom. Također ne smijemo dozvoliti da Libija sklizne u kaos. Htio bi da se tamo ojačaju državne institucije te da se pomogne politički dijalog u tranziciji prema redu. Također, Nastavit ćemo sa našom uključenošću događaja na Bliskom istoku u mirovni proces i to ću činiti u suradnji sa gospođom Mogherini koristeći sve instrumente koji su na raspolaganju Evropskoj uniji uvaženi zastupnici. Tek nekoliko riječi o zemljama Europske ekonomske zajednice i slobod, zone slobodne trgovine. Sa visokom predstavnicom ću raditi sa ovim važnim partnerima kako bi predubio suradnju, uvijek insistirajući da se moraju poštovati naše unutarnje tržište i naše četiri slobode. Ne može biti a la carte aranžmana. Dame i gospodo, Europska unija i njezini susjedi stoje pred ogromnim izazovima. U jednom trenutku u kojem su naša financijska sredstva ograničena, Unija mora prihvatiti svoju odgovornost i snažnije se fokusirati e, kako u susjedstvu, tako i što se tiče politike proširenja. Želim usko surađivati sa vama i drugim odborima kako bismo osigurali da Europska unija e, provodi jednu e, E, proaktivnu i ciljanu politiku e, prema svojim partnerima. Ja sam pun entuzijasma, ali sam istodobno i pragmatičan. E, dopustite da izrazim svoju nadu da ćemo usko surađivati kako bismo ojačali svoje partnere, a sve u, u, sa ciljem jačanja naših zajedničkih europskih interesa. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine povjereniče. E, bili ste točno u okviru e, u vremenskom okviru, nešto manje od 15 minuta, to, time ste bili uzor svima nama. Riječ sada ima gospodin Preda. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Han, najprije vam čestitam na e, ovoj kandidaturi. Uopće nema sumnje u vašu kompetenciju i u vašu posvećenost Europskoj uniji. Vi ste već proveli neko vrijeme pod paljbom na ovakvom saslušanju prije pet godina i izvrsno ste radili kao povjerenik za regionalnu politiku. Eh, ja se sjećam kad ste mi prošli tjedan rekli da su vaša iskustva koja ste stekli eh, kao povjerenik za regionalnu politiku vam koristiti i da imate namjeru raditi kao buldožer sa velikom eh, odlučnošću na ovom novom zadatku. Dakle, želim vas pitati samo jedno, a to je da li je slučaj da ste rekli da vam je važnija e, politika prema susjedima nego proširenje Europske unije? I jedno i drugo mi je važno. E, da li ste zadovoljni takvim odgovorom? Da, potpuno sam zadovoljan takvim odgovorom. Mislim da je stvar potpuno jasna. E, riječ ima gospodin Hovit. E, e, riječ proširenje je u, vašoj, u nazivu vašeg posla, ali ne i pregovori. Moja, moj klub zastupnika nije pozdravio izjavu gospodina Junkera, ali ako ne bude proširenja Europske unije u sljedećih pet godina, koje konkretne kriterije ćete vi primijeniti da e, procijenite uspješnost svog rada? E, da li vašu e, nominaciju trebamo shvatiti kao znak da je Europska unija umorna od proširenja? I konačno, u svom osobnom životu, gospodine povjereniče, da li volite stajati u redu, da li ste strpljivi i koliko traje prije nego što odustanete i odete umjesto da nastavite čekati? First, uh, question, um, Odgovor na vaše prvo pitanje, mislim da tu nema kontradikcije, jasno je da se moramo fokusirati na pregovore o proširenju kao što sam već rekao u svom uvodnom izlaganju, radi se međutim o kvaliteti, a ne o brzini. Ja sam stekao iskustva e, na funkciji e, povjerenika za regionalnu politiku Mislim da je u našem zajedničkom interesu da u e, našu obitelj primamo dobro pripremljene zemlje koje su spremne iskoristiti sve mogućnosti koje im se nude, sve strukturne fondove koje e, e, ispunjavaju različite standarde i tako dalje. Dakle, mislim da je opravdano voditi e, vrlo temeljite pregovore sa našim partnerima i kako bi e, se njihovo pristupanje u budućnosti e, doista dobro pripremilo i ja ću na tome raditi. Što se tiče javnog mnjenja, istina je da, da svi mi u svojim zemljama e, moramo E, govoriti o toj e, temi. Ne radi se samo o budućem e, proširenju Europske unije, nego i o uvjeravanju naših građana u zemljama članicama o koristima budućeg proširenja također za njih što se tiče na primjer gospodarskog rasta, novih radnih mjesta u zemljama članicama, jer ako pogledamo gdje su nova tržišta za Europsku uniju, naravno u zemljama koje su naši istočni susjedi i e, konačno možete biti uvjereni da sam, možete biti sigurni da sam dovoljno strpljiv. E, ja nisam osoba koja radi od 8 do 5, ja radim po čitav dan, ako je potrebno i vikendom, kako bih postigao e, ono što moram, odnosno kako bismo mi svi postigli naše zajedničke ciljeve. Gospodin Howitt ima priliku postaviti dodatno pitanje u pola minute vremena. Hvala lijepa. doista, dakle, kad kažete kvaliteta prije brzine, da li time e, namjerno šaljete signal zemljama koje su u procesu pregovora? Da li vidite opasnosti koje su inherentne u tome kako bi se izbjeglo e, bilo koji, kakve nesporazume ja ću otputovati u te zemlje na početku svog mandata kako bih im objasnio da smo voljni nastaviti e, nastaviti vrlo e, angažirane pregovore koji će nas dovesti do krajnjeg cilja, a to je e, primanje u Europsku uniju e, naših susjeda na Zapadnom Balkanu. Hvala lijepa gospodin Belder. Ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Han, dobrodošli. Kao kandidat za povjerenika za pregovore e, sa zemljama koje su kandidatkinje za pristupanje Europsku uniju. Jedna od tih zemalja je i Turska. Ja sam siguran da ćete naravno pritom poštivati sva e, pravila. Turska bi trebala funkcionirati kao stabilizirajući faktor u regiji, međutim to trenutno nije slučaj. Postoje velike napetnosti između Turske i Izraela e, koja je jedina stabilna zemlja na Bliskom istiku. Kako vi vidite ulogu Turske na Bliskom istoku? i kako je moguće i, ili je možda nemoguće poboljšati e, tu ulogu Turske. Ja vjerujem općenito da je vrlo važno da na e, Tursku gledamo kao na jednog vrlo važnog partnera Europe. E, u našem je interesu da dalje produbljujemo i poboljšavamo naše odnose sa Turskom. Na toj temi ćemo dalje raditi i ja ću sigurno osobito intenzivno raditi na toj temi. Naravno, također nam je u interesu da u svom neposrednom susjedstvu imamo stabilnu i mirnu situaciju, a to uključuje i odnos e, naših susjeda međusobno u ovom slučaju ako bude neophodno ja sam osobno spreman a sigurno i e, visoka predstavnica za vanjske poslove da osiguramo da e, odnosi između Turske i Izraela postanu bolji. Hvala lijepa gospodine Han. Jedan od kriterija za proširenje je poštivanje E, prava manjina u zemljama kandidatkinjama. Gospodine Han, kako procjenjujete trenutnu situaciju e, male e, židovske manjine u Turskoj i drugih malih manjina u Turskoj? kad se ima u vidu nedavna kriza u Gazi ta mala židovska zajednica u Turskoj je e, vrlo ugrožena. Hvala lijepa. E, to što e, ste rekli je ispravno. Ako želimo ubrzanje napretka u tim pregovorima, onda Turska mora dokazati da ozbiljno shvaća prava manjina. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Han, imat ćete tri šefa, možda i više, gospođu Mogherini, gospodina Timmermansa i gospodina Junkera. Kako ćete funkcionirati u toj novoj strukturi komisije, jer vi ste bili do sada u staroj komisiji sa drugčijom strukturom i kakve će biti vaše smjernice, kako će biti organiziran, interno organiziran vaš rad? I drugo pitanje, e, po riječima predsjednika komisije Junckera, e, neće, u sljedećih pet godina neće biti proširenje Europske unije. E, da li to išta znači jer ako je zemlja spremna ona bi trebala moći ući u Europsku uniju i posljednje pitanje moj klub zastupnika ALDE e, vrlo je e, se snažno protivi ruskoj agresiji u Ukrajini ali sad moramo imati plan za što dalje u Ukrajini što se tiče demokracije, vladavine prava i tako dalje. Zar očekujete od mene da u pola minute objasnim e, budućnost Ukrajine? Najprije što se tiče suradnje. Ja uopće nisam zabrinut e, kako će ta naša suradnja izgledati u našoj e, i u sadašnjoj i u budućoj komisiji svi ćemo mi, svi mi surađujemo međusobno i, to, i za to ne postoje nikakve prepreke neki podpredsjednici imat će e, dodatne e, nadležnosti, međutim to neće biti nikakav problem. Što se tiče izjave da neće biti proširenja, e, ponavljam, radi se o tome da vodimo doista solidne pregovore. Mi smo započeli pregovore ove godine sa Srbijom, prošle godine sa Crnom Gorom, ako pogledate prosječno trajanje pregovora e, sa drugim zemljama ne može se očekivati da ćemo e, te pregovore završiti e, uskoro ali ponavljam ne radi se o tome da imamo rok krajnji rok radi se o tome da sve obavimo dobro a to za mene uključuje i poboljšanje uspješnosti, povećanje uspješnosti tih zemalja, na primjer u područjima kao što su ljudska prava, transparentnost, neovisnost pravosuđa i tako dalje, tako dalje. Vidim da sam prekoračio e, vrijeme, tako da e, se nadam da ćemo imati druge prilike e, dalje razgovarati o tome. Hvala lijepa. Hvala gospodine E, povjereniče. E, ponavljam pitanje u vezi sa Ukrajinom, molim vas da odgovorite. Dakle, i tu mislim da je važno da, se ima, da imamo usku suradnju, ne samo što se tiče politike, nego i na taj način da pomognemo ukrajinskoj vladi da primjeni sve neophodne, provede sve neophodne reforme ne radi se uvijek samo o novcu, radi se i o pomoći i e, asistent, asistent, e, asistenciji na primjer Evropski parlament može pomoći Ukrajini kad je riječ o decentralizaciji, o regionalizaciji politike, to je nešto čime se moramo pozabaviti u toj zemlji, radi se i o stabiliziranju civilnog društva i naravno radi se o rekonstrukciji istočne Ukrajine gdje ćemo sigurno upotrijebiti e, sve, sva sredstva koja nas stoje na raspolaganju, sve prilike, ali tako, također i u financijskom smislu. E, gospođa Lözing ima riječ. Gospodine Han, o budućoj politici prema susjedima, osobito na sredozemlju, odnosno u Sjevernoj Africi. Imajući na umu da su se u, prošlosti sporazumi da su ti sporazumi sadržavali i slobodnu trgovinu e, i da je došlo do vrlo problematičnih e, razvoja događaja u Libiji, što je dovelo do bogaćanja jedne manjine i osiromašenja e, širokih masa. Želim vas pa e, pitati ka, što mislite poduzeti protiv takvih tendencija i što su po vašem mišljenju E, osnovni e, elementi jedne pravedne e, politike prema susjedima, društveno pravedne. Želim vas podsjetiti da nemamo recept koji je primjenjiv na sve zemlje jednako. Svaku zemlju moramo promatrati individualno, odgovarajuće njihovom nivou i njihovom napretku i u skladu s tim moramo poduzimati mjere. Ako se dobro sjećate, e, ako e, podsjećam vas da smo sa Tunisom i Marokom postigli dobar e, napredak. Što se tiče Libije, prva zadaća je postići sigurnost za građane Libije, a drugi korak je da osiguramo da tamo funkcionira ono najosnovnije, da ljudi ponovo mogu živjeti u sigurnosti i raditi u sigurnosti. Dakle, e, moramo e, imati jedan individualan pristup e, u svim tim zemljama. Moramo osigurati poštivanje ljudskih prava, to je to je naš fundamentalni cilj, a iskustvo pokazuje ako ljudi žive u miru i ne u strahu onda mogu postići puno više e, i u e, ekonomskom smislu i upravo u tom smjeru mora ići i naš rad i naši napori moramo osigurati poštivanje fundamentalnih prava i pomoći tim zemljama da se raspiju, razviju i e, da postanu samostalnije i u gospodarskom smislu. E, gospođo Lözing, dopunsko pitanje. Konkretno, e, što se tiče krize u E, Siriji izbjeglice u susjedne zemlje e, su izbjeglice su izbjegle u susjedne zemlje u ogromnom broju i došlo je do e, povrede međunarodnog prava i međunarodnih standarda što želite što kanite učiniti kako biste delegacije Europske unije omogućili da bolje da bolje pomogne tim ljudima ono što je bitno je zapravo okončati te političke konflikte i za, e, bitno je da završe oružani sukobi e, ogromni jer to je doseglo ogromne razmjere 2014. imali smo više izbjeglica nego 1945. dakle u cijelom svijetu imamo situaciju da još nikad nismo imali toliki veliki broj izbjeglica E, sa tim problemom se moramo nositi. Mi tim izbjeglicama moramo omogućiti jednu osnovnu infrastrukturu upravo prije zime koja ni u tim zemljama nije baš bezazlena. Dakle, radi se o tome da im osiguramo smještaj, a u sljedećem koraku E, na primjer za djecu mogućnosti da posjećuju školu e, kako bi e, kako njihovo obrazovanje ne bi bilo prekinuto ali i druge stvari su povezane s tim i bez jednog trajnog rješenja političkih konflikata na tom području niti problem izbjeglica sa svim njegovim pratećim pojavama koje su vrlo tragične nećemo moći savladati Hvala lijepa gospodine Han na ovoj bogatoj prezentaciji. E, spomenuli ste da e, je da u vrijeme kada su koncipirane naše politike prema susjedima i na istoku i na jugu niko nije mogao predvidjeti ovaj razvoj događaja. Ja bih rekao da je naša politika prema istočnim susjedima u najboljem slučaju e, napola uspješna. Imamo e, donekle dobre e, odnose sa tim zemljama, ali e, izgledi nisu baš dobri. Pitanje je ko po vašem mišljenju treba inicirati daljnje korake? I drugo pitanje da li ćemo e, ostati kod principa više za više jer u zadnje vrijeme smo svjedoci i e, primjene principa manje za manje da mislim da su oba pitanja međusobno povezana ako pogledate e, moje pismo sa opisom poslova koje sam dobio od predsjednika Baroza. On me jasno e, zamolio da u roku od godine dana podastrem prijedlog o novoj reformiranoj e, politici prema susjedima, a to odgovara i na ova vaša razmišljanja, uključujući načela više za više i manje za manje. Mislim da doista u prošlosti smo vjerojatno e, previše naglašavali načelo više za više. Ja mislim da je istovremeno opravdano pogledati i mogućnosti, neću reći sankcija, ali primjene načela manje za manje na adekvatan način. Međutim, e, naš glavni interes bi trebao biti pomoći tim zemljama i još jednom, ali još jednom e, na njima je da da e, donesu svoje suverene odluke o svojoj budućnosti i kao što smo vidjeli zemlje odlučuju svaka za sebe i mi to moramo poštivati. No. No. Then uh, Lord Thank you, Mr. Chairman. Riječ gospodin Dartmouth. Imam pitanje o Turskoj. U svojoj pisanoj izjavi ste rekli da je neovisno sudstvo ključno za vladavinu prava. Smatrate li da Turska ima neovisno sudstvo? Drugo, kontekst Turske, i na to podsjećam također i vas i kolege, u smislu predpristupne pomoći je taj da se zapravo sada izdvaja pristupne pomoći milijardu eura godišnje i također slične svote su izdvojene e, za sve godine do 2020. No, e, više novinara je u zatvoru u Turskoj nego što je to slučaj u Kini i u Iranu. Slažete li se da bi trebalo vrkinuti svaku predpristupnu pomoć sve dopuštanja tih novinara? A ako niste, spremni na to, slažete li se možda da u stvarnosti predpristupna pomoć je zapravo jedino sredstvo kojim raspolažemo kako bismo utjecali na tursku vladu. Hvala. Sve te mjere se temelje na našim sadašnjim propisima. Čime imamo zemlju u predpristupnom postupku, postoji Postoje izvjesna predpristupna sredstva koja se stavljaju na raspolaganje toj dotičnoj zemlji. Naravno, ako dođe do određenih razvoja, događaja koji su u suprotnosti sa našim načelima i našim temeljnim razmišljanjima, onda treba o tome razmisliti. No, ponekad su stvari prilično složene i trebamo razmotriti dotični slučaj kako bismo iznašli odgovarajući odgovor koji će s jedne strane postići ono na što ste s pravom ukazali i slažem se s vama neprihvatljivo je, potpuno neprihvatljivo da itko boravi u zatvoru iz razloga koji su povezani sa slobodom govora. To je nešto što možete biti uvjereni da ću spomenuti u svojim e, pregovorima sa Turskom kako bih e, iznašao rješenje. I to je nešto što ne možemo, ne smijemo prihvatiti. I za što moramo naći odgovarajući odgovor. Uz dužno poštovanje, gospodine povjereniče, ne vidim zašto bi turska vlada trebala uopće obratiti pažnju na ono što govorite. Nisu obraćali pažnju ni na vaše prethodnike. Siguran sam da je jedini način zapravo ovo staviti na pregovarački stol smanjenje predpristupnog financiranja. I također bih dodao da je gospodin Juncker rekao da neće biti preširenja sljedećih pet godina i moji birači ne shvaćaju zašto je izvojeno 14 milijardi eura za predpristupno financiranje u sljedećih pet godina ako ta zemlja neće pristupiti u tom razdoblju, odnosno te zemlje, trebao bih reći ispravak. da e, Turska neće sama primiti 14 milijardi eura. To je ukupan proračun za zemlje u postupku proširenja i to iznosi 11,7 milijardi eura ako se dobro sjećam. Ponavljam, moramo se suočiti s tim pitanjem, s time moramo razgovarati s našim turskim sugovornicima i ponavljam, ne možemo to prihvatiti ako bude neodgovarajućeg, neodgovarajuće reakcije, vidjet ćemo kako ćemo postupiti. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ο, όπως αναφέρθη ήδη ο Πρόεδρος... Hvala, gospodin epitel. Kao što već spomenuto, gospodin Juncker je već izjavio da neće doći do proširenja Europske unije u sljedećih pet godina. Unatoč tome, nastavit će se razgovori sa zemljama kandidatima, a jedna od tih zemalja je Pirom, bivša Jugoslavijska republika Makedonija. Znate da je došlo do zastoja u postupku pristupanja ove zemlje zbog reakcije grčke vlade, budući da vlada firoma nije poštovala sporazum sa Grčkom. Oni se dalje služe imenom Makedonija. I ovo pitanje imena je nama od velikog značenja, zato jer je to također ime i najvažnije regije na sjeveru Grčke. No, bez obzira na taj problem s imenom Firom, Viša republika Makedonija također nije niti ispoštovala kopenhaške standarde kako bi uopće mogla razmišljati o pristupanju. Dakle, kako ćete vi pristupiti tim pitanju kako bi došlo do jednog rješenja koje će biti u interesu Europe. E, predsjednik prekida govornika. recite predsjedavajućima onda da ne želite da govorim. Dajte mi još deset sekundi. Vi mi ne dozvoljavate da govorim. Imate još prilike za potpitanje. Kaže predsjedavajući. Da. Tema, to pitanje Makedonije je poznata, poznato pitanje i bit će jedan od velikih izazova u sljedećih nekoliko godina jer naravno da je nije zadovoljavajuće da je ta e, zemlja ima od 2005. status kandidata, ali još se nije moglo započeti sa pregovorima. To naravno je imalo utjecaja i na raspoloženje u, među stanovništvom, tako da su i reforme u zemlji e, se usporile. Dakle, to nije zadovoljavajući razvoj događaja i e, meni je, za mene osobno će biti vrlo važno e, pozabaviti se time i pokušati naći rješenje. Naravno, svjestan se toga da to neće biti lako, ali u interesu e, građana Makedonije mislim da je neophodno poraditi na tome kako bi se započelo sa pregovorima. Hvala na odgovoru. No ne razumijem zašto je predsjednik eh, htio spriječiti vas da date ovaj odgovor. No sad dosta. Gospođa Hvala gospodine predsjedavajući. Ja ću se osvrnuti na naše južno susjedstvo, odnosno sredozemlje. zemlje. Vjerojatno ćete se sjećati da je od početka arapskog proljeća Europska unija poduzela integralnije i konkretnije napore po pitanju zaštite ljudskih prava i to je jedno vrlo osjetljivo pitanje. Kako vi mislite prijeći s riječi na dijela po pitanju zaštite ljudskih prava? Situacija je vrlo složena, događaji se stalno susljeđuju i zapravo kao što ste i samo spomenuli to je poseban svijet, no jeste li predvidjeli to da ćete ojačati načelo više za više, naročito ako to primijenimo na nadzor zaštite ljudskih prava. Hoće li ljudska prava biti dijelom vaše strategije ako budete potvrđeni za povjerenika? Smatrate li da su ljudska prava sastavni dio europske vanjske politike? Hvala. Ja bih rekao da ljudska prava su sastavni dio politike Europske unije. To su osnovni stupovi e, u e, članku u drugom članku Lisabonskog ugovora je to jasno regulirano. E, mi to primjenjujemo kako unutar Europske unije, tako i prema van i e, o tome vodimo računa o svim našim aktivnostima. Konkretni odgovor na vaše pitanje, gospođo zastupnice, je e, da u prvom redu jačanje civilnog društva je jedna bitna mjera kako bi se tu sukcesivno radilo na ljudskim pravima, slobodi razmišljenjima, e, slobodi mišljenja i tako dalje. A to u vezi sa slobodom medija, ja vjerujem da mi Evropljani smo u prošlosti, za razliku od drugih globalnih igrača, smo se pozabavili pitanjima socijalnih medija, također sa različitim televizijskim programima mi smo se zapravo premalo bavili e, time mislim da bismo e, naše mogućnosti kako osigurati e, temeljna prava Mislim da o tome sigurno još e, možemo tu i tamo razmisliti i sigurno možemo naći nova rješenja. Sí, estoy completamente de acuerdo con usted en cuanto al reforzamiento de la... Hvala, sljedeće pitanje. Dakle, e, slažem se sama kada govorite da treba ojačati civilno društvo, no znate da u brojnim zemljama se postavljaju ograničenja slobode. Dakle, bez obzira na izjave i razmišljanja, ja vas pitam imate li jedan plan, jedan program financiranja onih koji brane ljudska prava, koji štite ljudska prava time što ćete pružiti jaču potporu ovim braniteljima ljudskih prava. Osim toga, tim više što mnoge zemlje koje su e, žive arusko proljeće se nalaze u očajnoj situaciji. Da, mi zato imamo proračunska sredstva. Moramo tu identificirati naše partnere. A mislim također da bi bio veliki napredak kad bi sve naše, svi naši susjedi kad bi susjedi iz tih zemalja imali mogućnost sudjelovanja u programu Erasmus+, Plus i kad bi imali mogućnost doći u Europu i tu studirati na taj način, bi eh, stekli iskustva o europskim, europskom sustavu vrijednosti. Mislim da bi to eh, za posljedicu imalo da bi onda oni to primjenjivali i u svojim zemljama eh, u zemljama arapskog proljeća dolazi do tragičnih događaja kao što je samo spaljivanje eh, studenta, eh, odnosno mladog čovjeka koji je bio nezaposlen. Dakle, radi se i o poboljšanju gospodarskih eh, uvjeta kako bi mladi ljudi imali perspektivu i mogli ostati u tim zemljama kako bi dakle imali mogućnost zasnovati obitelj i osnovati i ostati u svojoj zemlji. Mislim da su to sve stvari koje moramo imati u vidu. Thank you, Chair. Uh, Commissioner. Hvala. Gospodine povjereniče, suočavamo se sa sigurnosnim prijetnjama u našem susjedstvu, bilo istočnom ili južnom, koje su bez presedana. Što smatrate e, kako je naša zajednička sigurnosna i obrambena politika i kakve su mogućnosti za ponovno ispostavu mira i sigurnosti i stabilnosti u našem susjedstvu? Može li politika proširenja tu odigrati ulogu kao poticaj e, koji će nam omogućiti ostvarenje tih ciljeva? Madame Fatiga, I think this... Fatiga, mislim da je to pitanje koje biste trebali uputiti gospođi Mogherini idućeg tjedna. Naravno, kada je riječ o politici susjedstva, mi ćemo nastojati u što većoj mjeri sužiti se sredstvima kojima raspolažemo u okviru politike susjedstva i sužiti se također E, svime što možemo kako bismo riješili sigurnosna pitanja, no to je nešto na, čemu treba dalje poraditi. Ja ne isključujem e, da tu možemo naći jedan zajednički prostor, zajednički teren i primijeniti i različita sredstva koja se mogu međusobno dopunjavati. How are you Kako ćete osigurati da sveobuhvatni sporazumi o slobodnoj trgovini sa ovim zemljama poput e, Ukrajine, Gruzije, Moldavije se provedu bez smetnji i bez ometanja? Pa ja ne mogu predviđati budućnost jer inače ne bih bio ovdje. No, možete biti sigurni da ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo proveli ugovore, sporazume koje imamo sa našim partnerima. A ako u tome ne uspijemo, onda ćemo morati vidjeti što zaključiti iz toga. No, u načelu ja imam vjere, ovi sporazumi nisu nešto čemu se pregovaralo tek danima, nego mjesecima i godinama i također u proces pregovora smo uključili potrebu za provedbom potrebnih reformi i također postupak osjećivanja, podizanja svijesti. Ja ne sumnjam u ovom trenutku ni najmanje da ćemo moći provesti te sporazume. Možda vi imate na umu neke političke utjecaje koji su tu mogući, no to je nešto drugo, no odmah e, u startu mogu vas e, i vaše kolege razuvjeriti u to da će Europska unija čvrsto ustrajati na primjeni tih sporazuma onako kako su oni dogovoreni. Hvala lijepa, gospodine Han i ja se želim vratiti na sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom e, osobito kad je riječ o okolnostima koje su dovele do odlaganja primjene nekih dijelova tog sporazuma. Možete li potvrditi da će komisija u buduće e, informirati Europski parlament o svim događajima, a ne da se e, zastupnici od njima informiraju iz medija. I kao drugo, možete li e, osigurati da u budućnosti e, u budućim prijedlozima zakona od komisije se vodi o računaju, o poštivanju ljudskih prava i tako dalje i kao treće E, razvoj situacije u Ukrajini pokazuje da smo imali nedovoljno e, osmišljenu strategiju. Koje iskustva, koje pouke ste izvukli iz toga za budućnost? Hvala lijepa. Što se tiče e, prve teme, vjerujem da nitko nije sretan zbog toga kako su se tu stvari odvile, ali očito kao što ste i vi rekli, sve u svemu to je bila jedna eh, mjera koja je, eh, pomoću koje se uspjelo postići prekid vatre. No primjer je eh, što je dobro, ali ja mislim da to neće postati rutina i standardna e, mjera koju standardno primjenjujemo. Dakle, nadajmo se da će to ostati jedna iznimka, a e, kako je to bila iznimka, koja je iznimna situacija koja je tražila iznimne mjere e, u pogledu komunikacije i i e, informiranja parlamenta gledajmo i na to kao na iznimku u iznimnoj situaciji. Što se tiče vašeg drugog pitanja, time e, se još mogu, moram pozabaviti, e, nisam se time pozabavio u pripremama za ovo saslušanje, tako da vam ne mogu za sada dati odgovora. Što je bilo vaše treće pitanje, pouke iz ovog iskustva sa Ukrajinom? Da, kao što sam rekao, osim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 u osnovi se radi o tome da je to bio jedan proces koji je trajao nekoliko godina i gdje smo na kraju došli do jednog sporazuma i ja e, pretpostavljam da će pozitivni učinci ovog sporazuma e, biti vidljivi već za koju godinu ili nadajmo se u još kraćem e, vremenskom periodu i da ćemo, e, da ćemo da će doći do intenziviranja i jačanja naših trgovinskih E, veza i odnosa e, što će doprinijeti i jačanju demokracije i e, poštivanja ljudskih prava u tim zemljama. Uh, uh, Gospodine povjereniče, kao prvo želim vam mnogo sreće na ovom teškom radu na susjedstvu E, i da se nadam da ćete uspjeti posjeći tamo miru. Imam dva pitanja. Koliko je važno je što um, mislite tu učiniti kada je riječ o neovisnosti e, u vezi sa energetskom ostrovom e, kako bismo omogućili Ukrajini da bude da može slobodno birati i da provodi sporazum o pridruživanju bez vanjskih pritisaka. Drugo pitanje, ista energetska neovisnost koja bi mogla omogućiti e, suverene Europske unije i samoj politici susjedstva da e, čini svoje izbore bez e, da se podvrgava, odnosno da bude pod utjecajem ucjena iz Rusije. Pa, kao prvo, u svom sadašnjem svojstvu povjerenika za regionalnu politiku E, razradio sam e, novu regulativu što uključuje također i elemente kojima nastojimo ostvariti veću energetsku neovisnost i također veću upotrebu obnovljivih izvora energije kako bi Europa bila što neovisnija od vanjskih e, opskrbljivača. To je bio mog opisa posla na sadašnjoj funkciji, no smatram da energetika ne bi trebala biti političko oružje. S druge strane, moramo priznati da je naša potražnja za energijom jedan od najosjetljivijih elemenata Europi koji doprinosi našoj ranjivosti, tako da trebamo učiniti sve, sve što je naše moći kako bismo diversificirali izvore opskrbe, ali također kako bismo i diversificirali energetski miks. E, to također znači imati i nove kanale opskrbe i također to znači instrument za povezivanje Europe. Taj novi instrument igra važnu ulogu ne samo unutar Unije, nego i u načinu na kojem ćemo se moći povezati sa opskrbljivačima i drugim izvorima izvan Europske unije. E, kada je riječ o Ukrajini, Ukrajina je izložena istim utjecajima kao što sam upravo objasnio. Moramo pomoći Ukrajini da bude još neovisnija. Učinili smo već mm, dosta u tom smislu, no moram reći da i sami Ukrajinci moraju u tom smislu dati svoj doprinos zato jer bi trebalo ustrojiti na transparentniji način njihove tržište energentima. To je nešto o čime se moramo pozabaviti na više načina. Hvala lijepa. Gospodine Broku, gospodine povjereniče, imam dve napomene i dva pitanja. Dakle, vjerujem da e, će vaše iskustvo kao povjerenika za regionalnu politiku omogući vam da primijenite europsku solidarnost na zemlje koje su u postupku proširenja i politike susjedstva. Drugo, s obzirom na jasna ograničenja za buduća pridruživanja, vi ćete imati zadatak učiniti europski model privlačnijim zemljama koje gledaju prema nama. E, Moje prvo pitanje se odnosi na Bosnu i Hercegovinu koju niste spomenuli u svojem uvodnom izlaganju. Mene zanima kako vidite razvoj događaja nakon izbora 12. E, listopada i također kako ćete pomoći Hrvatima koji su jedan od tri e, osnivačka naroda da ostvaruju svoja ustavna prava? Drugo pitanje se odnosi na Ukrajinu, odnosno kako vidite prijedlog e, predsjednika Porošenka da decentralizira određena područja, recimo Luganska, i kako e, ćete pomoći e, integriranje do određenih područja Ukrajine u njezin ustavni teritorij. Hvala vam i mnogo sreće. Evo, ja ću početi od drugog pitanja. Smatram da je to izvrstan prijedlog. Mislim da je u načelu decentralizacija uvijek dobro došla, obećavajući potez koji obično daje i e, uspjeh. Riječ je o uspostavljanju vlasti u toj regiji, o rješavanju također i etničkih pitanja. Dakle, u načelu mislim da to može pridonijeti i rješavanju sugova u tijeku. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, nakon izbora 12. listopada, kao što sam već rekao, mislim u jednom od svojih prvih ugovora, ja ću posjetiti tu zemlju kako bih e, se našao sa glavnim sugovornicima u toj zemlji i vidjeti, e, vidio što se može učiniti. Do sada je napredak bio vrlo malen, no općenito govoreći trebamo se odmaknuti od sadašnje dejtonske logike i primijeniti briselsku logiku ako želimo nadvladati ovaj zastoj u zemlji. No, ne možemo prihvatiti ovu situaciju takvu kakva jest u Bosni i Hercegovini. Hvala gospodine predsjedavajući. E, želim vam dobar dan gospodine povjereniče. Prethodna komisija je u srž e, pregovora o pridruživanju stavila poglava 23. i 24. Hoćete li vi nastaviti u istom pravcu? I drugo, instrument za europsko susjedstvo. U vašoj izjavi smo pročitali da se ste spremni uključiti u, se u strateški dijalog sa Europskim parlamentom i također ste spomenuli da postoji jasna veza između rasprava o političkim pitanjima i isplaćivanja financijske pomoći. Smatrate li da bi se ishod ovih e, pregovora također mogao odraziti i u prioritetima komisije za isplatu te pomoći. Hvala i sve najbolje. Hvala na vašim dobrim željama. Naravno, duboko sam uvjeren e, da će ishod naših zajedničkih razmatranja dovesti do konkretnih poteza u samoj regiji. Ako se mogu nadovezati na svoje iskustvo koje sam stekao kao povjerenik za regionalnu politiku, baveći se provedbom konkretnih projekata i mm, mogu reći onda da ću se u budućnosti usredotočiti na rad na specifičnim konkretnim projektima E, koji će se odnositi ne e, na zemlje Zapadnog Balkana i to ne samo riječju nego i dijelom. Evo recimo ako govorimo o provednoj povezanosti, o izvorima opskrbe energijom, to su područja gdje smatram da možemo inteligentno objediniti naše ciljeve i e, tu primijeniti naše financijske resurse time onda postižeći i konkretne opitljive rezultate koji će ići u koristi stanovnicima te regije. Thank you very much. Hvala. Također, i s moje strane, gospodine povjereniče, sve najbolje. Europski parlament je stalno preporučivao da e, sve e, zemlje koje imaju europske aspiracije e, moraju postići veću transparentnost kada je riječ o E, komunističkoj prošlosti što ugrožava njihovu vladavinu prava i proces demokratizacije. Hoćete li poduprijeti naše preporuke s obzirom na transparentnost i na otvaranje arhiva bivše komunističke tajne policije i također što uključuje i zahtjev Srbiji da se otvore i e, arhivi UDBE. Ovi arhivi sadrže informacije o ozbiljnim kršenjima ljudskih prava i predstavljaju također dio našeg pozvijesnog e, nasljeđa. što da bi e, moglo spriječiti komunističke agente i njihove sljedbenike da zauzmu i sada 25 godina nakon e, početka demokratskih promjena da zauzmu ključne pozicije u vlasti i u medijima. I fully understand. E, ja potpuno e, razumijem vaš stav i stav Europskog parlamenta i to ću ugraditi u pregovore, no još jednom želim istaknuti da trebamo izbjegavati bilo kakvu vrstu selektivne pravde. Trebamo na transparentan i pravedan način postupati prema svima, no također svatko se treba suočiti sa svojom prošlošću. Tako da mislim da je ovo opravdan e, prijedlog e, i prijedlog kojemu ćemo, ćemo morati pristupiti na odgovarajući način. Vielen Hahn. habe eine Frage. Hvala lijepa gospodine Han. Imam jedno pitanje o situaciji u Srbiji. Gospodin Füle je posjetio Beograd prije nekoliko mjeseci i pritom je istakao tri prioriteta. Kao prvo gospodarske reforme, kao drugo vladavina prava, uključujući borbu protiv korupcije i reformu javne uprave i kao treće daljnji agažman s ciljem da se normaliziraju odnosi sa Kosovom i da se pobrine za suradnju u regiji. Da li se slažete sa time i kako e, procjenjujete situaciju u Srbiji? Srbija je u posljednjim mjesecima e, pokazala e, veliki angažman, nova vlada je na iznenađenje nekih, ali i na, naše veselje e, pokazala da je također posvećena tom procesu. Ja se nadam, svi se mi nadamo da će čim e, se na Kosovu konsolidira nova vlada, čim dakle stupi na dužnost, da će se nastaviti sa tim pregovorima, sa tim dijalogom na političkoj razini e, Naravno na tehničkoj razini su se razgovori već e, i do sada odvijali, ali od e, jedne određene točke e, tome moraju se nastaviti i politički pregovori. To je još jedan primjer, jedan vrlo konkretan primjer zašto u našim pregovorima trebamo izvjesno vrijeme da bi se stvari e, odvile i dogodile. Ne radi se samo o tome da se promijene zakoni, e, radi se i o tome da se kroz konkretne e, pokazatelje dokaže ostvareni napredak, a za to je potrebno vrijeme. U vezi sa Srbijom sam vrlo optimističan. Hvala lijepa, spoštovani kandidat za komisarja, Niko vprašanje. Hvala. Gospodine povjereniče, imam nekoliko pitanja koje se odnose na Srbiju. Za razliku od drugih zemalja kandidata, Srbija je bila jedina koja nije poduzela mjere protiv Rusije. Kako ćete uvjeriti i tu zemlju i druge da slijede Uniju u takvim ili sličnim situacijama? Zajedno sa visokom predstavnicom za vanjsku politiku vi ćete igrati ključnu ulogu u dijalogu sa e, Srbijom i sa Kosovom, odnosno između Srbije i Kosova. I zanima me imate li tu strategiju u svjetlju sadašnje krize gdje se u Kosovu uspostavlja vlada i još neke zemlje još uvijek ne priznaju Kosovu. Također me zanima hoćete li se poslužiti sredstvom medijacije posredovanja u Bosni i Hercegovini prije izbora namjeravate li surađivati sa političkim strankama u provedbi potrebnih e, ustavnih izmjena ili hoćete li zauzeti jedan drugi stav i pristup? Hvala. Okolnost, e, ta okolnost da e, se Srbija nije pridružila poziciji Europske unije, sigurno je tema daljnjih diskusija, to je pokazatelj E, još jedan pokazatelj toga da za neke stvari treba vremena i da se neke stvari ne mogu dogoditi od danas na sutra, odnosno ne mogu se očekivati e, rezultati od danas na sutra. E, srpska vlada će tu morati naravno razmisliti o tome jer ako se e, želi ići u smjeru ulaska u Europsku uniju onda mi imamo pravo očekivati odgovarajuće signale od zemlje kandidatkinje. E, taj primjer također pokazuje da je na samim zemljama kandidatkinjama koliko brzo će se napredovati u tim pregovorima. Što se tiče Kosova, mislim da je tu došlo do jedne dinamike koja će biti nezaustavljiva. Pet zemalja koje do sad još nisu priznale Kosovo, mislim da tu možemo očekivati da se e, stvari pomaknu. E, to će također biti nešto na čemu ćemo e, raditi i visoka predstavnica za poslove i ja. I smatram da je trenutno stanje nezadovoljavajuće. Što se tiče Bosne i Hercegovine, E, ja mene e, to područje e, za mene je to područje vrlo važno i angažirat ću se svjestan sam toga da tu već mnogo godina nije postignut nikakav napredak i naravno da to nije e, situacija kakvu e, želimo e, nakon ulaska Hrvatske i kroz veći angažman Srbije, kroz ideju jedne jače suradnje unutar regije, kao što sam već rekao, infrastruktura, transport, energija. Dakle, radi se o tome da činjenicama, da se činjenicama dokaže e, angažman na političkoj razini e, i odlučnost e, provođenja reformi i približavanja europske unije. Hvala vam. Ima čitav niz problema vezan uz situaciju na istoku. Unatrag četiri godine evropske investicije prema jugu smanjile su se za 20 posto. No, na neki način smo zapostavili to područje. Mislite li poduzeti neke e, mjere kako ne bismo zaboravili jug? Prvi investitori na jugu sredozemlja su zemlje Briksa, Kinezi, i pomalo zauzimamo e, marginalnu ulogu u tom području, naročito kada je riječ o migraciji. Očito vam je e, važnost e, ovih zemalja. Želite li ponovno uspostaviti ravnotežu između sjevera i juga i koje ćete inicijative iskoristiti kako biste nastavili dijalog? Dame i gospodo ovdje u dvorani, e, a i drugi koji ovo pratite, e, ne, e, ako ste stekli e, dojam da mi gledamo samo na istok, varate se mi, naravno imamo u vidu sva područja, nije ne radi se samo o istoku, radi se naravno i o jugu. Sve što je naše susjedstvo ima našu e, pozornost jer stanje u našem susjedstvu ima neposredni utjecaj na našu situaciju na primjer kad, kad je riječ o e, izbjeglicama e, i u ekonomskom smislu se moramo baviti time i mora nam biti E, in, u interesu također i bavljenje pitanjem e, ljudskih prava, života dostojnog e, čovjeka, ali kao što sam već rekao, vodilja nam moraju biti neposredni europski interesi, a naši interesi mogu biti jedino da, um, iz jednog, da se taj vatreni obruč pretvori u jedan, jedno okruž, prijateljsko okruženje i ja se nadam da će se požari ugasiti uh, i da će doći do oživljenja partnerstva na sredozemlju jer to je uh, jedan bitni dio našeg susjedstva. Moje pitanje se tiče Turske. Blokada pristupnih pregovora, odnosno e, određenih poglavlja, je potaknula povjerenika Fula da pokrene takozvanu pozitivnu agendu kako bi dovršio pregovore. Zanima me koja je vaša ocjena rezultata ove pozitivne agende i kako ćete e, vi privoliti Tursku da da provede potrebne reforme, odnosno primjeni pravnu stečevinu. Hoćete li skoristiti e, sve što je na raspolaganju Europskoj uniji, odnosno učiniti nešto da se pojača ovaj pritisak? Drugo me, e, zanima me organizacijska struktura nove opće uprave za proširenje. Zamijenjena je e, akcijska skupina vezana za Tursku i Cipar. Kako će se nastaviti pregovori na sjeveru ovog otoka kako bi se došlo ka toliko željenom, željenog primirja? Uh, um, Hvala vam. Prvo ću govoriti na vaše prvo pitanje. Pristup uh, povjerenika Fulea je bio dobar. I zasigurno ne možemo biti zadovoljni s onim što je dosad poduzeto. Međutim, dijelim taj pristup, smatram da je bio dobar i na tome se mora nastaviti raditi i na turskim je vlastima da se pokrenu. Imamo vrlo konkretne uvjete, sporazume i dokle god ovi uvjeti ne budu ispunjeni, postojaće prepreke za otvaranje novih poglavlja. Upravo sam se susreo s novim ministrom za evropske poslove. On je nedavno predstavio strateški dokument o ponovnom pokretanju pregovora sa Europskom unijom. To je nešto što tek moramo ocijeniti, ali još jednom to je dio konkretnih radnji koje Turska poduzima kako bi bila vjerodostojna na određen način i to je dokazala u kratkom vremenu. Imamo ovdje neke elemente koji trebaju biti ispunjeni kako bi se postigla prilika za e, nastavak pregovora o još neotvorenim poglavljima. Kada je riječ o novoj strukturi, to je nešto čime se još moramo baviti, ovo uključivanje akcijske skupine unutar e, opće uprave regiju je dio konkretnog, konkretnog projekta, znam o čemu govorimo, oni imaju potreban kapacitet i znanje kako se nositi sa primjenom Osim toga, to će biti i prilika za užu suradnju između ove dvije strane, što će nas, nadamo se, dovesti do ujedinjenja otoka. Mr. extremely... Gospodine Han, brine nas uh, situacija nakon sukoba u pojasu gazete zabrinjavajuća humanitarna situacija. Možete li nam nešto reći o nekim preciznim akcijama kojima će Europska unija djelovati, odnosno vršiti pritisak na Izrael? Kako se možemo osigurati da financijska pomoć palestincima bude potrošena za boljitak palestinskog naroda, te kako doći do deblokade pojasa gaze? Treće, što mislite o stvaranju humanitarnog koridora od Cipra do Rafe. zamolio bih vas da većinu ovih pitanja uputite gospođi Mogherini. Nije da ja ne želim odgovoriti, ali to je nešto čemu trebamo biti koordirani. Riječ je o vrlo osjetljivim političkim pitanjima. I po meni, naročito u ovom pitanju trebamo joj pomoći sa našim instrumentima koje imamo unutar susjedske politike i vidjeti kako možemo poboljšati situaciju, kako možemo doprinijeti pomirbi, odnosno rješavanju situacije. Kad je riječ o koridoru, mislim da moramo učiniti sve kako bismo ga uspjeli garantirati kako bismo dostavili e, humanitarnu pomoć narodu u Gazi, to je dio mirovnog procesa, međutim trebamo biti dobro iskoordinirani i opet tim, tim rukovodi e, gospođa Mogherini, to ne znači da odbijemo odgovornost, ali mogu vam jamčiti da će to biti primjer, možda prvi primjer naše e, dobre suradnje koju ćemo imati u budućnosti. Dank u, e, voorzitter. Ehm, Zastupnik Sloboda mišljenja, sloboda tiska je jedan od kriterija za pridruživanje. To se često puta spominje. Ja sam u prošlosti radio kao novinar i moram reći da se to često ne poštuje, a slobodno novinarstvo je od ključne važnosti za demokraciju. U zemljama kandidatima e, na Zapadnom Balkanu i u Turskoj vidimo ograniča, ograničavanje slobode tiska, ograničavanje slobode izražavanja, ograničavanje pristupa informacijama. Jesu li to za vas osnovni uvjeti unutar pregovora? Neko vas je pitao što se može učiniti, a vi ste bili na određenju. Konkretno pa me zanima što ćete, koje ćete korake poduzeti da biste stavili na dnevni red slobodu tiska s obzirom da se situacija u tim zemljama pogoršava. Što ćete, čime ćete to uspjeti ostvariti? Ja, ja Mislim da smo mi naučili svoje lekcije e, i da i zato smo od, najprije otvorili upravo poglavlja u kojima se radi o tim pitanjima, dakle o vladavini prava, slobodi mišljenja, neovisnosti pravosuđa, transparentnosti. Sve, te smo lekcije naučili i zato sada primjenjujemo ta iskustva u pregovorima sa Crnom Gorom i Srbijom. Ti, ta će poglavlja biti posljednja koja će biti zatvorena. E, dakle, uvijek iznova se vraćamo na točku i ti, na tu točku i ti pregovori e, su primjer da je put cilj. Dakle, prvi cilj je naravno pristupanje tih zemalja Europskoj uniji, ali naravno drugi cilj je i za vrijeme pregovora ostvariti promjene i napredak. I tu je na samim tim zemljama koliko brzo će e, ispuniti e, zahtjeve Europske unije, a o tome ovisi i koliko brzo će postati članice Europske unije. Mislim kad e, pogledam e, želje i strenjenja e, tih zemalja i njihovih građana onda mislim da e, će ovo sredstvo pritiska biti vrlo učinkovito. Hvala lijepa. Gospodin Jurek. Gospodine Han, mi uvijek govorimo o tome da imamo dobre namjere, ali usprkos tome je se Rusija suprotstavlja daljnjeg proširenju Europske unije. Što možemo učiniti po tom pitanju? Kako možemo e, primiti u Europsku uniju e, te zemlje, time bismo dali odgovor Rusiji i time bismo se suprotstavili pritisku od strane Rusije. Ako budemo previše blagi, Rusija će naše susjede stavljati pod još veći pritisak. I drugo pitanje e, odnosi se na vaš dosadašnji rad u sudjelovanje u radu e, komisije u njeznom dosadašnjem sazivu. Kako ste se postavili e, prema građanskoj inicijativi jedan od nas? Ich glaube, zunächst einmal ist es wichtig. Mislim da je e, u prvom redu važno utvrditi da je suverenitet e, svake zemlje e, mora biti zagarantirani da je na svakoj zemlji da slobodno odluči kojim putem želi ići. Kad se radi o e, zemljama e, kandidatkinjama za ulazak u EU, ali to jednako tako vrijedi i za sve druge zemlje. Već prema tome e, kakvi su interesi posrijedi mi posežemo za ovim ili onim mjerama. Okolnost da zemlje kandidatkinje od nas dobivaju financijsku pomoć i to u e, ne baš malim iznosima kako bi modernizirali svoju zemlju i svoje društvo i kako bi se približili Europi. Mislim da je to jedna e, bitna e, mjera koja može biti poticaj da se te zemlje približavaju Europi i upravo u tom smislu valja ishvatiti naše mjere. Dakle, naša nastojanja da podržimo zemlje na njihovom putu prema Europi. E, mi im pomažemo da ostvare jednu infrastrukturu i jednu situaciju u svom društvu koja im omogućuje da budu partneri Evropske unije i njezinih zemalja članica. Gospodine Hahn, 2007. do 2013. E, na raspolaganju je bilo 12 milijardi eura. E, da li, e, može, da li se može dokazati da su ta sredstva ispravno upotrebljena? Do 2020. na raspolaganju će stajati 11,7 milijardi eura. Da li tu postoji jedna socijalna kvota? Da li će ta e, sredstva biti upotrebljena na pravi način. U travnju je potpisano, potpisana izjava u Weimaru. kakvo je vaše stajalište o tome i ka, na kraju e, zanima me da li će e, ta sredstva doći do ljudi kojima su namijenjena, da li će se stvoriti radna mjesta, da li će omogućiti sigurnost e, obiteljima. Da li je to sve dio vaše vizije? Hvala lijepa. Gospodine zastupniče, mislim da sam danas već jednom rekao da svi naši susjedi kako na istoku tako i na jugu da mladi ljudi tamo e, bi trebali imati mogućnost sudjelovanja u programu Erasmus i e, to vrijedi za sve zemlje. E, naše mjere i naše e, akcije o kojima smo do sada već govorili su pokušaj da se poboljša gospodarska situacija u tim zemljama u našem interesu kako bi se tamo stvorila radna mjesta. Mislim da bi bilo e, pretjerivanje sada reći da je politika stvorila toliki, toliki broj radnih mjesta, ali mi moramo stvoriti okvirne uvjete kroz naše programe i kroz konkretne akcije e, koje poduzimamo sa našim partnerima, kroz naše inicijative i programe. Dakle, radi se o tome da se primjene projekti koji, na primjer, e, potpomažu gospodarstvo, što na kraju dovodi do otvaranja novih radnih mjesta, odnosno do e, očuvanja postojećih. posljednje, e, a ovo što ste pitali u vezi sa kontrolom trošenja sredstava, ta kontrola postoji, ne znam da li ste vi osobno već sudjelovali u tome, ali Europski parlament je naravno nadležan za davanje razrešnice E, kompletna sredstva Europske unije se jednom godišnje intenzivno e, provjeravaju od strane revizorskog suda koji, koji potom e, izvješće o tome podastre Europskom parlamentu, to se naravno odnosi i na sredstva koja se upotrebljavaju za pomoć našim, našem susjedstvu E, dosadašnje analize su pokazale situaciju koja može, mogli bismo reći je u području e, zelenog svjetla, dakle ne, nije problematično, naravno e, da se može uvijek i bolje, ali imajući na u vidu mogućnosti poboljšanja i programi u pojedinim zemljama ovise između ostalog i o tome kakvi su rezultati našeg e, strateškog dijaloga. Dakle, e, ja se unapred e, veselim vašim prijedlozima u tom smislu, dakle vašim idejama za buduće inicijative. Naravno, mi radimo E, na temelju iskustava i uvijek postavljamo uvjete za e, e, sredstva koja dajemo kao pomoć. Hvala vam. Ja bih rekla nešto o Ukrajini i novcu. Ukrajina je dosta dobivala financijsku pomoć od najmanje 11 milijardi eura, to, to dolazi iz evropskog proračuna, odnosno međunarodnih financijskih tijela. Htjela bih vas pitati kako se vi, odnosno Europska unija, osiguravate da se ta sredstva koriste u skladu sa načelima dobrog upravljanja. Kako revizori ne bi imali primjedbe na to? Hvala vam. Za ovo nemam jamstva, ali još jednom Želim vas razuvjeriti, imate pravo, ovih 11,7 milijardi se tiče razdoblja od nekoliko godina. To nije samo novac iz europskog proračuna, već je tu i Svjetska banka i tako dalje. To je mješavina različitih financijskih izvora i svaki od ovih donora ima vlastite instrumente kojima prati potom trošenje novca i vidi na koji način se njihov doprinos, doprinos koristi i primjenjuje. To se isto odnosi na novac koji se troši iz proračuna Europske unije. Tu imamo vlastita sredstva, instrumente kojim se kontrolira kako se europski novac troši u našem susjedstvu, to time se bave naša izaslanstva rade zajedno sa organizacijama, institucijama na terenu, kad kad to time koordiniraju međunarodne organizacije. Dakle, riječ je o vrlo dobrom i već poznatom načinu kako se to provodi. Međutim, kada se radi o rekonstrukciji istočne Ukrajine, to će biti sasvim jedan novi izazov i moramo vidjeti kako ćemo se organizirati. Thank you, Kolega Mitchells. S ovim, imenovanjem dobit ćete povijesnu ulogu, povijesnu, povijesno značenje. Nikad prije evropsko susjedstvo nije bilo ovoliko nestabilno i promjenjivo. Trenutna komisija i trenutni povjerenik Fule obavili su izvrstan posao zato što su istočno partnerstvo priveli ka konkretnim rezultatima. To uključuje ugovore o slobodnoj trgovini. Što bi ćete vi u slučaju imenovanja navesti kao vlastitim uspjehom, odnosno onime što će se provesti tijekom vašeg mandata kako bi se istočno partnerstvo, kako bi se ono uznapredovalo? Odnosi e, s Rusijom, to je moje drugo pitanje. Vidimo da su odnosi sa Zapadom e, vrlo složeni, ruska elita je zatvorena iza zidina Kremlja. Što ćete poduzeti kako biste odblokirali civilno društvo u Ruskoj federaciji, kako biste poboljšali suradnju sa običnim ljudima? Concerning the first, I think um, um to prepare... Prije svega, kada je riječ o proširenju, trebaju se pripremiti zemlje i to na način da će se oni koji se pridruže Uniji, da će oni biti jedna priča o uspjehu. Međutim, deblokiranje jednih ili drugih trenutno nije obuhvaćeno e, pregovorima i Vidjeli smo da je potrebno i puno truda kako bi se, po, kako bi se postigle i mali koraci, nekad su i mali koraci važni za čovječanstvo. Dakle, i mali koraci bi bili važni za tu regiju i zemlju, dakle koliko se učini nešto od onoga što to je situacija sa Republikom Makedonijom, vidimo neki napredak i u Bosni i Hercegovini, u Srbiji, Kosovu i to je već nešto, odnosno pitanje Turske. Mislim da se i to može na neki način mjeriti. Kada je riječ o Rusiji, mislim da je važno ostati u kontaktu, držati kanale razmjene otvorenima i mislim da moramo svojim ruskim kolegama pokazati da je susjedska politika nešto što ne ugrožava Rusiju. To bi trebalo biti na obostranu korist. Ukoliko budemo uspjeli poboljšati svoj odnos i to bi trebao biti odnos koji se bazira na povjerenju, a ne na negativnom osjećaju, na negativnim dojmovima. Nadam se da ću u tom smislu moći doprinijeti, ja ću učiniti sve što je moguće u tom smislu. E, gracias. E, señor Han, Hvala vam, gospodine Han. Zanimljivo je ono što nam vi e, spominjete. Ovdje se želim držati pitanja Turske. Vidimo da pregovori do sada nisu ničemu donijeli. Govorimo godinama dugih pregovora bez ikakvog zatvaranja poglavlja. Što to znači po vama? Je li Turska doista kandidat za Europsku uniju? Je li za vas taj cilj dostižan? Može li se konkretno zaključiti koje poglavlje? i konkretno za naše odnose sa Turskom. Ukoliko se Turska bude preorijentirala ka Središnjoj Aziji ili Bliskom istoku ili prema Rusiji, hoće li to promijeniti e, naš stav u pregovorima s tom zemljom? Ja sam pragmatičar. Po mom mišljenju Turska je za nas važan partner i za Tursku smo mi daleko najvažniji partner. Vjerujem da imamo ukupni volumen trgovinske razmjene od 120 milijardi dolara, tri četvrtine ili četiri petine stranih investicija u Turskoj dolazi iz Europske unije. Dakle, Turska e, ima i mora imati vrlo veliki interes e, da ima vrlo dobre odnose sa Europskom unijom. Mi s druge strane imamo jedan pregovarački okvir kao što znate e, sa e, otvorenim rezultatom što se tiče budućeg članstva to je zaključak vijeća e, na koji, kojeg se moramo pridržavati i ja se moram e, tog zaključka pridržavati. Ja ću se dakle nastaviti e, baviti ovim, ovim područjem kao bivši ministar Austrijske, austrijski ministar gospodarstva, sjećam se da smo imali poglavlja koja su bila zatvorena ili privremeno zatvorena ili otvorena. Dakle, kao što sam već rekao, upravo osiguranje temeljnih prava u društvu, u turskom društvu, oni mm, mm, mm, mora biti od osobite važnosti. I respektu al eje ruso turko a što se tiče e, rusko-turske e, osobine? Hvala vam. U pismu vama gospodin Juncker je rekao da trebamo pauzu u proširenju i vrijeme za stabilizaciju. To nije dobra e, politička odluka i to nije naziv vašeg portfelja. Međutim, gospodine Han, Program je u ovom trenutku važniji nego politička poruka. Nema dogovora o pristupu šest različitih eh, zemalja Zapadnog Balkana. One su geografski već u Europskoj uniji, a one su međusobno jako dobro povezane, možda više nego bilo koja druga grupa zemalja prije toga. Što mislite o zajedničkom pristupu, o koordiniranim eh, koordiniranom pristupu kada govorimo o približavanju zemalja Zapadnog Balkana. Iako trebamo individualno pregovarati, kako bismo imali ovaj napredak u regiji, govorim to iz svog iskustva eh, povjerenika za regionalnu politiku, Dobili smo nešto što zove, nazivamo makroregionalnom strategijom i tu već e, imamo strategiju za Dunav. I završavamo sa Jadransko-jonskom strategijom. No, tu su uključene i neke od tih zemalja kandidata. Jedan od mojih ciljeva će biti poboljšati regionalnu suradnju između ovih zemalja, ali i u samoj regiji. Naime, granice ne završavaju tamo gdje prestaje članstvo u Uniji tu recimo mislim na Hrvatsku, na Bugarsku, Rumunsku, Grčku, moramo cijeli e, Balkan gledati u cijelini i vidjeti kako možemo razviti to područje. Riječ je zasigurno o poboljšanju situacije na terenu. Gospodine Han, Europska unija od uvijek želi poboljšati situaciju kada je riječ o ljudskim pravima i demokraciji. Međutim, čemu sada svjedočimo? Vidimo raspadanje e, država, krizu na Bliskom istoku, krizu u Libiji, vi ste to sami spomenuli. Vidimo da je e, sredozemlje postalo groblje na otvorenom. Znamo da ima e, zemalja koje se nameću, a e, ne zanima ih e, stanje sa ljudskim pravima, ne primjenjuju povolju Ujedinjenih naroda u tom smislu. Vi vidimo da je unutar vaše nadležnosti suradnja sa gospođom Mogherini, pa me zanima koje ćete inicijative provesti, započeti kako ćete utjecati na Izrael da napusti okupirana područja. Da li ćete posegnuti za primjenom članka 2 kada je riječ o sporazumu o pridruživanju koji se koristi u slučaju kada se ne poštuju ljudska prava? Europska unija e, kad govorite o Maroku, mislim da mislite na pitanje zapadne Sahare, e, tu su naša stajališta vrlo jasna i ja tome nemam ništa dodati kad je reč o zapadnoj Sahari poštivanju ljudskih prava. E, tu postoji vrlo jasan mandat Ujedinjenih naroda koji se moraju baviti ovim pitanjima od strane Europske unije. Mi moramo podržavati njihove napore, e, pratiti ih, e, podupirati, ali mislim da nema smisla da puno kuhara kuha istu kašu. Naš e, osobiti doprinos e, kad bude potreban onda, ga, onda ćemo ga bez okljevanja i dati. Kirija sa Sjeredo, i xerede od... Gospodine povjereniče, Siguran sam da znate da svi Evropljani, pa tako i vi i ja, da se možemo kretati unutar teritorija Europske unije. To, se ne bi trebalo onemogućiti kriminalcima. Međutim, postoji jedno područje u, Europskoj uniji gdje ni vi, ni ja, ni gospodin Juncker da se možemo uputiti, jer vam to brani e, turska vojska. Da dakle, govorimo o jednoj sasvim preciznoj lokaciji. Ukoliko vi želite posjetiti ovu regiju i tamošnje gradove, to nećete moći učiniti. Ali ako biste to ipak učinili, onda biste ponovno potaknuli povratak stanovnika u tu regiju. Mislim da biste vi trebali napraviti taj korak zato što bi to išlo na korist Europe i Turske, jer ukoliko se stvari pokrenu prema e, rješenju, tada će to biti i na korist Turske. I tako će se zemlje prestati skrivati iza problema koji imamo sa Ciprom. Da, s vam odnosno rečenicom ste već e, rekli ono što je tu E, najbitnije. Dakle, da su e, razgovori trenutno blokirani. Što se tiče posjeta Famagusti, ja sam e, relativno nov u ovom diplomatskom poslu i ne bih htio porazbijati mnogo porcelana, porcelana ali naravno da se moraju, koji put se mora krenuti i novim putem. Ja trenutno ne mogu mnogo toga reći u, vezi sa ovim, ali e, saslušao sam vas i zapamtio ovo što ste rekli. Hvala vam, gospodine predsjedniče, i hvala vam gospodine vaš, za vašem zalaganju za promjene u susjedskoj politici. Možete li potvrditi e, da se zalažete za preuzimanje odgovornosti u tim zemljama i za e, ispunjavanje određenih uvjeta tih zemalja. Možete li se osigurati da taj mehanizam bude e, da, da su potrebi da se smanje napetosti između Europske unije i Rusije, da se ukine ova dvojba ili Europska unija ili Rusija, riječ je o velikom, velikom riziku. Danas politika namijenjena istočnom e, dijelu Europe dovodi do rasta teškoća. Kako smanjiti ove konflikte u ovim područjima koje ćete specifične promjene uvesti u ovo balansiranje interesima? Hoćete li se uputiti u Kijev kako biste razgovarali o ovim uvjetima, vidjeti o tome da li tamošnji stanovnici žele postati član, članicom Europske unije. E, e, ja e, imam namjeru otputovati u sve moje zemlje ako me potvrdite kao povjerenika, dakle što prije ću posjetiti i Moldaviju, Moldovu, odnosno Kišinjev, to je jedan od e, prioritetnih ciljeva, osobito kad se ima u vidu da će tamo u studenom biti održani izbori. Ponavljam, naravno da je do svake zemlje, odnosno stanovništva svake zemlje, e, kako sami sebe žele pozicionirati u budućnosti i kako žele oblikovati svoj odnos prema Europskoj uniji. Tu postoje različite mogućnosti i različiti pristupi, a već smo svjedoci i prvih rješenja. Mislim da se ne može tvrditi da Europska unija da, da, da se kreće jednim e, ekspanzionističkim e, kursom. Mi, se nastoj, mi nastojimo imati razumne odnose sa svim svojim susjedima, oni koji se pritom žele približati Europskoj uniji nastojimo podržati, ali e, stvar je odluke svake zemlje, odnosno naroda, svake od tih zemalja da o tome odlučuju. Mislim da je važno i nadam se da e, da i ruska strana, da i kod, na ruskoj strani postoji spremnost da se stvari gledaju na taj način, da mi e, apsolutno ne želimo ulaziti u nikakve e, sukobe i konfrontacije. U našem interesu, a mislim i u ruskom interesu, da u tim regijama vlada blagostanje, sloboda, poštivanje ljudskih prava, E, i da gospodarstvo funkcionira jer to je temelj e, i preduvjet e, za sreću, a sretni ljudi mogu postići više. To je politika koju mi slijedimo i te signale ja želim odaslati i ću ih. Nadam se da ćemo e, na kraju uspjeti e, izbjeći donošenje sankcija, ali ako bude neophodno nećemo se sustezati da posegnemo i za tim e, i za tom metodom u slučaju kad postoje na primjer povrede teritorijalnog integriteta to nećemo prihvatiti Mm, ja se nadam da ćemo doći međutim do jedne razine e, u našim razgovorima gdje možemo izbjeći sankcije u budućnosti. Pa, e, Han, e, situacija u istočnoj Ukrajini trenutno ne daje mnogo razloga za optimizam. Mnogi se, postoje razlozi za bojazni da ćete biti konfrontirati sa još jednim takozvanim zamrznutim konfliktom kao što su na primjer Abhazija e, i tako dalje. Kako je vaše stajalište prema tome? Kako e, mislite da bi sta Evropska unija trebala e, se postaviti prema tome i koje okvirne E, uvjete mislite da trebamo ustanoviti? Moje drugo pitanje tiče se vladavine prava u Ukrajini. To je bila najveća želja e, protestanata na Euromajdanu. Koja smo iskustva e, stekli u drugim zemljama u tranziciji i kako možemo, što možemo učiniti kako bi se ostvarila ta želja ukrajinskog naroda. E, što se tiče istočne Ukrajine, tu su stvari prilično jasne. očuvanje teritorijalnog e, integriteta i suvereniteta Ukrajine e, je tu od centralne važnosti i u skladu s tim je i predsjednik Porošenko dao izvjesne prijedloge. Sve u svemu ja se nadam da smo na dobrom putu. E, situacija je sigurno još vrlo e, osjetljiva. Ovo primjer je e, se uvijek iznova narušava. Taj koridor od 30 kilometara će nadam se dati svoj doprinos e, smirivanju situacije za nas e, za Europsku uniju ne postoji nešto između neko rješenje neko rješenje dok e, nije ostvareno ostvaren teritorijalni integritet Ukrajine nema popuštanja prema Rusiji E, želim da postignemo situaciju da se na Europu ne gleda kao na prijetnju. E, mislim da najnovije e, izjave predsjednika Porošenka odnosno njegove najave da želi približiti Ukrajinu Evropskoj uniji i da u tu svrhu kani provesti odgovarajuće reforme E, pretpostavljam da, je, da si je nešto mislio pritom kad je to govorio i e, kao što sam danas već rekao, e, najveći pritisak koji mi možemo izvršiti je kao Europska unija je kad je kad stanovništvo, odnosno e, zemlje žele se približiti Europskoj uniji, onda moraju ispuniti izvjesne uvjete, a e, to e, su upravo stvari koje su i tražili ljudi na trgu Majdan. Dakle, vladavina prava, transparentnost i tako dalje. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine povjereniče, ja ću se e, nadovezati na ovo što je rekao gospodin Radoš. Vi ste u e, svojim pismenim odgovorima e, rekli da se u sljedećih pet godina neće da neće doći do daljnjeg proširenja jer su naši građani u posljednjih 13 godina morali probaviti eh, veliki broj novih članica. Po mom mišljenju to je jedna opasna formulacija. Eh, moje pitanje je kako eh, kanite osigurati da građani Europske unije u sljedećih pet godina taj proces od proteklih deset godina na taj način probave da možemo ostvariti napredak u proširenju Europske unije jer to je dio mirovnog procesa. I drugo pitanje, što kanite učinite ako Island sad kaže da ipak žele pristupiti Europskoj uniji, oni su i ki gotovo potpuno već e, ispunili. Što biste rekli u tom slučaju? Da, mislim da se preko mosta treba preći kad se dođe do početka mosta. E, što se tiče Islanda vidjet ćemo e, sa e, ako kad, se, kad razmišljamo o problemima iz područja poljoprivrede i ribarstva onda tu sigurno još ima dosta toga o čemu se treba razgovarati. E, probaviti na njemačkom, e, ja priznajem da je ta formulacija možda bila malo pre e, prežestoka, međutim ono što želim reći, ono na što mi u Europi doista možemo biti ponosni, a ja sam godinama radio kao ministar gospodarstva E, kad bi neka kompanija mogla ostvariti takav rast kakav smo mi ostvarili u proteklih nekoliko godina, onda bi se sa sigurnošću, sigurnošću moglo pretpostaviti da slijedi neki pad. Dakle, mi smo u proteklih deset godina e, doživjeli takvo proširenje i takvo potpuno restrukturiranje da e, da bi to da smo mi jedno e, poduzeće sigurno dovelo do bankrota. E, dakle mora se e, reći da to sve u svemu uzrši ipak funkcionira. Na to moramo biti ponosni i to nas može ispuniti samo pouzdanjem. Za sljedeće sljedeći val proširenja kako bismo izbjegli riječ probaviti ali ono što je doista bitno kao što ste i vi rekli je da naše građane a to smatram jednim, jednom od važnih zadaća e, novog povjerenika da naše građane pripremimo na pozitivan način e, na e, činjenicu da će se Europska unija i dalje proširivati Uh, Hvala vam. Povjereniče, mislim da se možemo uh, složiti da je Europska unija dobra kada je riječ o diplomaciji. Mislim da je to važna uloga Europske unije koja može promovirati vrijednosti civilnog društva unutar uh, zemalja članica i u susjedstvu. Međutim, vidio sam u vašem pismenom odgovoru da vidite veće uključenje civilnog društva kada je riječ o Europskoj uniji. htio bih čuti koja je vaša ocjena onoga što se do sad učinilo, jer velika većina zemalja u susjedstvu ne samo da ne radi na poboljšanju situacije, već, je već se situacija pogoršala. To smo vidjeli u Egiptu i nekim drugim zemljama. Možete mi dati ocjenu stanja i htio bih e, da malo više glasnije govorite i o, kada je riječ o ovim organizacijama, te da ih promovirate. Naročito u ovoj instituciji htio bih e, se nadovezati na ono što zabrinjava kada je riječ o civilnom društvu. Recimo u Egiptu smo vidjeli uvođenje novog zakona. Moramo vidjeti koje će biti njegov e, učinak. Međutim, još jednom želim reći da ću o tome govoriti i jer sam uvjeren da je dobro civilno društvo potrebno kako bi se e, jamčila naša temeljna prava. Ukoliko nemate šaroliko civilno društvo, tada nećete moći reći da ste ostvarili demokraciju. To je jedan od preduvjeta demokracije. Diferencirano civilno društvo je izuzetno važno i to je još jedan od razloga zbog kojeg smo izdvojili proračunske stavke upravo za razvijanje civilnog društva. Međutim, moram reći da moramo provjeriti, ocijeniti kako to sada već funkcionira, gdje možemo poboljšati situaciju kada je riječ o rashodima potrošnji novca za podržavanje e, civilnog društva kako bismo postigli učinkovite, učinkovit e, napredak. Mislim da će to biti dijelom onoga za što me e, što Juncker od mene i zatražio da ponovno preoblikujem susjedsku politiku. Uh, thank you, Mr. Chairman. Hvala vam, predsjedavajući. Moje tičanje se piče Ukrajine. Da li, os, da li osobno želite da, da Ukrajina postane članicom Europske unije ili ćete nam reći da o tome još niste razmišljali pa te da nam zato ne možete dati odgovor. I ova saslušanja e, trebaju ocijeniti koje je vaše osobno stajalište te koje je stajalište komisije. Također u vašim prethodnim riječima stekao sam dojam da vam je žao što dolazi do zaostajanja u primjeni sporazuma između Europske unije i Ukrajine. Je li taj sporazum valjan ili nije? I posljednje pitanje, kada je riječ o dolasku novih zemalja u Europsku uniju, mislite li da, da se bogate zemlje ne žele pridružiti Europskoj uniji poput Švicarske ili Norveške, a da one koje se želi pridružiti, to su zapravo siromašne e, zemlje koje će e, predstaviti dodatni teren za europske e, porezne obveznike. Slažete li se s ovim što kažem? Thank you. We can share <laughs> Maybe we can change and I'm sitting in the chair and... Možda bih ja mogao se zasisti tamo gore. Možemo se zamijeniti za uloge. I kada se tiče Ukrajine, ja sam pragmatičan. Mislim da se svi mogli vidjeti da su neki od nas posjetili Majdan, da postoji jasan interes i želja većine Ukrajinaca koja je bila iskazana i na posljednjim izborima da se približe Evropskoj uniji. To je nešto što moramo anticipirati podržati. I više o tome sada ne bih mogao reći. Predsjednik Porošenko je zauzeo racionalan pristup kada je rekao da kada je riječ o pristupanju Europskoj uniji, da će, to, da će to tražiti velik broj reformi te je on sam predložio da u idućih 5-6 godina do 2020. da će biti potrebno obaviti 56 reformi, rekao bih da smo daleko pristupanja ne samo u smislu datuma, već i sadržaja. Međutim, jasno je da postoji jasna želja ukrajinskog naroda da se približi Europskoj uniji i to ne smijemo odbiti. Nitko nije bio zadovoljan ovim zadnjim mjerama koje su poduzete, ali one su nas dovele do prekida vatre. I u izbjegavanje žrtava je, nadam se, u našem obostranom interesu. Thank you, Chair. Signor Hvala. Gospodine povjereniče, kao što su i drugi rekli, kriza u Ukrajini čini se da je skrenula požornost europskih institucija isključivo na istočno partnerstvo. I dok se promatra u Rusiju u zaboravljenom istočnom susjedstvu nade koje su polagane u arapsko proljeće, u demokratsku tranziciju, sada su se raspršile i u tišini je tu umjesto toga izrasla jedna vrlo teška kriza koja dovodi u posebni posebno tešku situaciju u Libiju. E, Europska unija je pokazala dosta malo ne, dalekovidnost ili kratkovidnost u svojoj istočnoj politici prema e, zemljama arabskog proljeća zapravo je nedostajalo tu proaktivnosti. Naravno, kriza na istoku je teška, ali ona na jugu sredozemlja i 2900 imigranata koje se utopilo u sredozemlju 2014. godine zahtjeva našu pozornost. Dakle, gospodine povjereniče, kako možemo uravnotežiti ta dva težišta sudske politike i kako možemo kojim mjerama postići to da Europska unija nije uvijek prisiljena tražiti kampanjska rješenja na krize koje su već izbjela. Želim vas još jednom uvjeriti da se mi itekako brinemo i o jugu. E, e, to se pokazuje i e, to se vidi i po tome da imamo i e, neophodno osoblje e, potrebno za to u našoj općoj upravi. Naravno da je pažnja Europe trenutno usmjerena prema istoku, ali interno mi jednaku pažnju posvećujemo i jugu i što se tiče e, osoblja i što se tiče financijskih sredstava koja smo predvidjeli. Rekao bih da uza sve poteškoće koje postoje na jugu i koje ne ignoriramo ima i dobrih primjera kao na primjer što je razvoj u Tunisu, također napredak koji vidimo u Maroku ili razvoj u Jordanu. Naravno da smo još daleko od cilja, ali razvoj pokazuje da je moguće doći do pozitivnih rezultata, samo treba biti uporan i e, ne odustajati. Što se tiče Libije, tu smo naravno još daleko od zadovoljavajuće situacije i ta situacija nam još e, stvara glavobolju, ali e, budite sigurni što se tiče komisije, počevši od mene pa preko svih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 kur visvairāk saskāršies no pasliktināšanās ar Krieviju? vai jums ir padomā kādi koje mjere kanite poduzeti u vezi sa snošenjem e, posljedica na gospodarstvo koje su imale e, sankcije koje su donešene protiv Rusije, odnosno na koji način kanite pomoći zemljama koje su bile pogođene tim posljedicama? ako budem potvrđen kao povjerenik za e, to neće biti e, moja direktna nadležnost, ali mi ćemo sigurno o tome razgovarati sa kolegama koji su nadležni za poljoprivredu i gospodarstvo ja sam siguran da, su, da ćemo dobiti mnoge zahtjeve za e, kompenzaciju i obeštećenje od onih koji su bili pogođeni posljedicama e, sankcija pogođeni posljedicama sankcija mi ćemo se morati pozabaviti tim pitanjem ali to je zadaća cijele komisije i naravno zemalja članica koje se također moraju pozabaviti ovim pitanjem. Kada sam dolazila ovamo e, zračnom lukom, čuo sam e, oglas e, da će se gdje zatvoriti za tri minute, no to me neće uvjeriti da odusanem. I sada kada se, kaže da želimo Ukrajinu primiti za tri godine, je li to jasan znak da ćemo onda doista doći do toga? Zatim drugo, što je sa Turskom? Koliko dugo ćemo ih pustiti da kucaju po na vrata, koliko ćemo ih ponižavati. On, Rusija nas ismijava, oni se smiju slušajući sve ove rasprave i treće. Ne smatrate li da je vrijeme da se izbaci Lukašenko i da se uvede demokracija u Bjelorusiju? Ako je tako, onda trebate znati da 70% Bjelorusa prima pomoć od Rusije i žele se priključiti Ruski, Rusiji. also in uh, ja se u politici ne želim baviti e, pitanjima što bi bilo kad bi bilo ja se bavim samo konkretnim podacima činjenicama i e, spreman sam razgovarati s ljudima. Ja sam e, jedan od onih za koje je čaša polupuna, a ne poluprazna i mislim da trebamo raditi na tome da probleme riješimo, a ne da stvaramo nove. E, pritom trebamo biti odlučni i konsekventni. Iskreno rečeno, Evropska unija ima takvu moralnu snagu da se ne moramo skrivati ni pred kim. Na kraju će drugi ispasti smiješni, a ne Evropska unija. Eh, paldies priekšsēdētāji kungs, eh, godātais komisāra kandidāta kungs. Es tomēr ļoti jūs lūdzu. Uh, Cienjeni gospodine Han, ja bih vas zamolio za jedan konkretan odgovor da li će i kada Gruzija e, dobiti ponudu e, za korake približavanja Europskoj uniji. To pitam zato jer je Latvija imala slična iskustva. U Gruziji su također e, provedene brojne reforme, ali nema vizije za e, neposrednu budućnost. Ja sam se sastao sa predstavnicima opozicije kao i sa predsjednikom Gruzije i Gruzija doista želi jasne odgovore, odnosno jasnu perspektivu za približavanje Europskoj uniji, iako se ta perspektiva trenutno možda čini daleko. Molim vas za, svoj, za vaše osobno mišljenje ako ne možete govoriti u ime komisije. Gruzijska, gruzijski narod je jasno izrazio svoju želju, mi smo postigli odgovarajuće dogovore, odnosno sporazum, tu se e, tu međutim još ima dosta toga za učiniti, osobito u pogledu neovisnosti pravosuđa i tako dalje. Tu ima još nekoliko tema sa kojima se moramo vrlo kritički Uh, uhvatiti u koštac. Radi se o tome da moramo osigurati jedan razvoj uh, i moramo postići to da se prema svima uh, ponaša na jedan korektan i fer način kako bi se napitosti unutar tog društva smanjile i opet vrijedi, mi smo poduzeli prve korake e, sa e, sporazumom o predruživanju i o slobodnoj trgovini, to, iz toga će proizaći rezultati. E, ja se nadam da će to dovesti do daljnjih mjera i koraka. Hvala gospodin Kristeja, ima riječ. Hvala. Gospodine povjereniče, uputit ću svoje pitanje na rumunjskom, budući da to izaziva veliki interes i također veliku nadu naroda Moldavije, naročito ovo saslušanje danas. Suverena volja koja se iskazuje na slobodnim izborima, kao što je bio slučaj u Moldaviji, Mm, omogućuje vladi da nastavi sa provedbom sporazuma. Ako se to tako nastavi, mm, hoće li se možda razmotriti i dodjeli statusa kandidata Moldavi nakon ovih pet godina, hoće li se možda moći razmišljati o pristupanju? I još jedno pitanje. Smatrate li da crnomorska strategija s obzirom na e, inkluzivnu strategiju koja se predlaže, može li se ta strategija također nositi sa prijetnjama u regiji? Ovo posljednje je sigurno jedna neophodna dodatna mjera, o tome se e, razgovara, e, na tome moramo poraditi u suradnji sa visokom predstavnicom za vanjske poslove Moldova je e, zemlja koja pokazuje e, interes za približavanje Europskoj uniji, mislim da to moramo podržati. I mi to moramo pratiti. Sada imamo, e, sada smo poduzeli neophodne mjere. Moldova je prva zemlja koja je, do, sa kojom, koja je ostvarila e, e, ukidanje viznog režima, dakle oni sad mogu ulaziti u Europsku uniju bez viza. E, međutim, ni Rim nije sagrađen za jedan dan. Radi se o prežavanju nekih zemalja u Europi, Europskoj uniji i tu se mora ići korak po korak. Tu moramo biti konsekventni, ali e, sve što radimo mora biti održivo. Ja se nadam da će izbori 20. studenog u Moldovi e, biti jedan jasan signal i ako on bude jasan e, nećemo mi biti ti koji ćemo spriječiti daljnje približavanje Moldove Europskoj uniji. Gospodine Han, ja sam posljednji koji postavljam pitanje, pa želim još jednom pitati o stvarima gdje vas nismo shvatili. Kao prvo, što znači preoblikovanje susjedske politike. Što će biti drukčije nakon tri godine e, vašeg rada u, e, na, na mjestu povjerenika za susjedsku politiku? Kao drugo, e, Iznijeli ste nam da e, ono što ste vi napisali i što je predsjednik Juncker napisao, da to možda nije bilo mišljenje baš onako kako, je, kako, smo mi to, e, kako su mnogi to shvatili. Dakle, da se pregovori nastavljaju. A što je sa onim zemljama sa kojima trenutno e, nema pregovore? Na, jedan primjer je, na primjer, Albanija. Oni možda žele početi pregovore. također Kosovo E, gdje još postoji vizni režim. E, posljednje pitanje, suradnja sa visokom predstavnicom za vanjske poslove. E, zanima nas da nam to konkretnije objasnite jer mi želimo da vi budete jedan snažan povjerenik, a ne samo promatrač kad se radi na primjer o sredozemlju. Hvala lijepa. Mislim da je važno reći da ono što je Štefan Füle do sada radio zaslužuje naše priznanje od svih nas. Nije baš lako ostvariti tu napredak. Znam koliko se intenzivno, koliko intenzivno radi. Sjedio sam s njim i slušao sam ga e, e, kad je na primjer upravo došao iz Albanije i on je morao nakon izvjesnog vremena e, preispitati ono što je do tada radio i postigao i vidjeti da li su potrebne promjene u budućnosti. E, dakle, radi se o konkretnim vizijama, o konkretnim projektima e, i to je rad koji mora biti koji zahvaća šira područja, cijele regije. to naravno se odnosi i na zapad i Balkan gdje se može očekivati kasniji ulazak tih zemalja u Europsku uniju. na sve to se misli kad se govori o preoblikovanju politike. E, mislim da se mnogo toga može olakšati e, kroz konkretne projekte. E, i što se tiče juga i tu su moguće konkretne mjere e, i to je područje gdje vidim svoju buduću suradnju za gospođo Mogherini dakle e, gdje se naša vanjska politika može biti poduprijeta našim konkretnim projektima i mjerama to je samo opća, jedna opća formulacija, naravno da se to može e, konkretno e, e, realizirati, ali na tome ćemo raditi u narednim godinama. Svu sve naše politike e, mi moramo nositi svi oni koji razmišljaju o novim e, idejama i novim konstrukcijama morate e, voditi računa o tome da svaki povjerenik ima jedan glas u kolegiju povjerenika i i kad se radi o međunarodnoj politici i politici prema našem susjedstvu što se tiče Albanije, dakle sad ćemo imati izvještaj o napretku. Ja se nadam da će vijeće onda e, donijeti odgovarajuće zaključke e, i da ćemo tu ostvariti napredak. Što se tiče e, Kosova, ja sam se tu raspitao, tu se trebaju razjasniti još neka tehnička pitanja. Ja se nadam da će nakon formiranja nove vlade da će se i tu moći ostvariti napredak. Sljedeća govornica. Hvala, gospodine povjereniče. Europska unija je s jedne strane nametnula stroge sankcije Rusiji, no s druge strane je uložila golema sredstva u Tursku, no i Turska krši međunarodno pravo. Vojno zauzima jedan dio Cipra, znamo da tu provodi etničko čišćenje na okupiranim teritorijima. Tu se ne poštuju niti ljudska prava, niti prava vjeroispovijesti. Mm, tu nema znakova poboljšanja. Gospodine povjereniče, shvatate li da je tako ponašanje u skladu sa ponašanjem zemlje koja želi pristupiti Europskoj uniji i prihvaćate li politiku dvostrukih mjerila i hoće li to poboljšati vjerodostojnost Europske unije? Kako mislite da ćete podržati jednu od najslabijih zemalja u Europskoj uniji kada je riječ o agresiji jednog naoruženog susjeda? Danas smo već e, dosta govorili o tome. Važno je e, da se sjedne i razgovara sa svim dionicima. E, ja poznajem situaciju na Cipru, namjeravam dalje usko surađivati sa vlastima na Cipru u okviru moje dosadašnje djelatnosti imao sam e, veze i sa projektima u Turskoj. Dakle, ono što mogu reći je sadašnja situacija nije prihvatljiva i to je razlog zašto e, pregovori s Turskom ne napreduju, zašto su zastali. E, Europska unija, odnosno zajednica država ne može prihvatiti takvo stanje i zato je to e, na vrhu liste prioriteta, odnosno e, pitanja o kojima je riječ u pregovorima sa Turskom. Hvala gospodine predsjedatelju. Gospodine Han, vi ste jedan od kandidata koji ste već radili u Europskoj komisiji i imate iskustva E, u regionalnoj politici. Htio sam vas pitati u kojoj mjeri ta iskustva možete iskoristiti i na novoj funkciji ukoliko budete potvrđeni kao povjerenik. Možemo li možda e, e, očekivati veći napredak u suradnji između regija ili između malih i srednjih poduzeća, da li će instrumenti financijski instrumenti biti više korišteni. Zanima me i vaše mišljenje o povezivanju naših političkih ciljeva sa financijskim instrumentima u našoj politici e, e, prema susjedima. Da, mislim da moja iskustva, osobito kad je riječ o e, stvaranju i provedbi programa, da će biti korisna E, i to je vjerojatno jedan od razloga zašto me e, predsjednik Juncker predložio za e, ovu funkciju. Ja ću pokušati, ako mi date mandat, naravno u svom radu pomoću konkretnih vidljivih projekata pokušati E, dati podršku e, zemljama koje su u našem susjedstvu, osobito potencijalnim e, budućim članicama, odnosno kandidatkinjama, ali i drugim zemljama u našem susjedstvu. Ono što me što je primjetljivo je da smo E, stavili velika financijska sredstva na raspolaganje, ali e, građani tih zemalja zapravo ne znaju koliko novca iz Europske unije e, je stavljeno na raspolaganje zato mi je, je vrlo važno učiniti to vidljivim i našim građanima i građanima tih zemalja. Mislim da je to jedan od važnih političkih ciljeva. Hvala lijepo. E, drago mi je da ste dobili ovaj resor gospodine Han, jer se većina vanjskopolitičkih ciljeva hrvatskih poklapa upravo s vašim resorom. Veseli me što ste u uvodu spomenuli Jadransko-jonski koridor i ne samo Jadransko-jonski koridor nego povezivanje infrastrukturno regije TNT koridore i drago mi je da će doći investicije međutim znam da je teško prognozirati dinamiku no ipak biste li se usudili reći kakva je dinamika izgradnje jadransko jonskog koridora? kad se radi o bosni i hercegovini također me zanima rekli ste da je vaša politika kvaliteta a ne brzina no ipak kako ćete uvjeriti vodeće ljude bosne i hercegovine nakon listopadskih izbora da se članstvo u europskoj uniji isplati? i još jedno kratko pitanje o srbiji isto tako kako ćete uvjeriti vodstvo te države da se opredijele za europsku uniju i naše vrijednosti a da se koketiranje s rusijom i s putinom e, ne isplati da ono nije put ka pridruživanju. i još jedna kratka opaska nadam se da ste svjesni da hrvatska će inzistirati na sudbini tisuću šesto pedeset nestalih osoba iz domovinskog rata a isto tako želimo znati gdje su oteta kulturna blaga iz hrvatske za vrijeme domovinskog rata. Ja, Warte... Gospođo Šujica, ovome što ste na kraju rekli nema se šta dodati. To jest jedna od naših e, zadaća i po mom mišljenju obaveza. Što se tiče Bosne i Hercegovine, upravo e, prometna povezanost, a vi sigurno to poznate bolje nego ja, E, to se samo od sebe nameće zaključak da su nam tu potrebne e, prometne veze koje e, naravno su pokazatelj toga da je Bosna i Hercegovina dio Europe i da će možda u bližoj ili daljnoj u budućnosti biti i više od toga. Moramo povezati ljude međusobno i u doslovnom smislu te riječi, a na temelju toga mnogo će više biti moguće. E, u tom smislu razumijem i jednu od svojih primarnih zadaća na Zapadnom Balkanu kroz konkretne akcije, kroz e, povezivanje e, dati doprinos tome da se regija dalje razvija i da se različite zemlje skupa e, dalje razviju prema jednoj perspektivi ulaska u Europsku uniju. Gospođa Homanesku je sljedeća govornica. Hvala gospodine predsjedatelju, gospodine povjereniče. Kao prvo, dozvolite mi da vam čestitam na ovom sada završenom mandatu i želim vam mnogo uspjeha u sljedećem mandatu. Ja e, razumijem razloge koje ste vi i gospodin Juncker naveli kada je riječ o vašim e, nastojanjima u pripremu daljnjih procesa proširenja u sljedećih pet godina. E, vi znate da je Moldova 2014. godine ostvarila ciljeve koji su potrebni za pridruživanje Europskoj uniji. Što mislite da je do sada učinjeno u Moldovi u smislu priprema za eventualni ulazak u Europsku uniju i u, tom kontekstu smatrate li da se sada može preći na sljedeću fazu kada je riječ o Moldovi? Kako će se ona moći pripremiti za ulazak u Europsku uniju bez obzira na situaciju u kojoj će se naći Ukrajina i Gruzija? Odnosno, Hoćemo li pristupiti tim zemljama e, skupno ili hoćemo postupati prema njima u skladu sa napretkom koju budu ostvarili? Da, apsolutno. E, mi ćemo se prema svakoj zemlji e, ponašati individualno i e, podržat ćemo svaku zemlju u skladu sa njezinim napretkom. U Moldovi je jasno e, došlo do izražaja volja e, njihovog naroda. E, mi nemamo kao nekakav unutarnji interni cilj da, da ćemo sada imati pauzu od pet godina nego smo naučili svoje lekcije iz prošlosti i znamo da ako jedna nova zemlja postane članica onda od prvog dana e, mora e, biti u stanju punom brzinom i u punoj mjeri koristiti sve mogućnosti koje joj članstvo pruža bilo bi lijepo kada bismo budućim zemljama članicama prištedjeli e, probleme e, koji proizlaze iz e, ulaska u Europsku uniju ako zemlja još nije spremna. Hvala. Želim vam čestitati gospodine povjereniče na ovom imenovanju, odnosno kandidaturi. Iako u sljedećih pet godina nisu predviđena daljna proširenja, ja moram postaviti ipak pitanje o proširenju. Odnosno, budući da sada nema motivacije ulaska u Europsku uniju, onda kako možemo hrabriti zemlje kandidate da nastave provoditi reforme i da se nastoje pridržavati kriterija demokracije, vladavine prava i poštivanja temeljnih prava. Ukrajina, Srbija, Kosovo su e, tri primjera slučajeva gdje su prava manjina od e, temeljne važnosti. Imamo tamo mađarske rumunjske, vlaške ili srpske manjine kojima treba osigurati autonomiju i također integraciju tih manjina a to su upravo preduvjeti za pristupanje Europskoj uniji. Što namjeravate učiniti kako biste tamo osigurali temeljna ljudska prava i također prava manjina? Gospodine zastupniče, to je dio naših pregovora s tim zemljama. E, to je rečeno već u članku dva Lisabonskog ugovora. E, jedno od e, naših temeljnih prava je zaštita e, manjina i poštivanje prava manjina pruža jedan, od, jedan bitni doprinos funkcioniranju društva u cjelini meni je žao što moramo uopće govoriti o tim stvarima jer trebalo bi da se to jednostavno podrazumijeva. E, međutim, kad se situacija pogleda, onda se vidi da zaštita manjina još nije e, potpuno e, idealna u svugdje i da je to međutim e, nešto što može dati e, veliki doprinos e, optimalnom funkcioniranju društva. Upravo što se tiče naših kandidatkinja, zemalja kandidatkinja, mi ćemo naravno imati cilj pred očima da stvari pripremimo na takav način da nova zemlja članica od prvog dana e, bude e, u punom smislu te riječi članica Europske unije. E, to je u interesu te zemlje i njezinih građana, to nam pokazuju iskustva iz prošlosti i molim vas nemojte se previše koncentrirati na tih pet godina. Ono što je važno je krajnji rezultat. Ja sam uvjeren da e, nakon što istekne tih pet godina ćemo moći učiniti veliki korak napred s kojim ćemo nadam se svi biti zadovoljni i osobito se nadam da će u vatrenom obruču nastati velike, veliki prekidi moj osobni cilj je da to tako bude. Hvala lijepa. Gospodine povjereniče, sad imate e, deset minuta vremena za završnu riječ. Hvala gospodine povjereniče. E, ja sam mislio da su ove posljednje rečenice već otprilike bila indikator toga što želim reći u svojoj završnoj riječi. Želim vam zahvaliti e, na ovoj prilici da e, porazgovaram s vama. Za mene je to bio jedan pozitivan dežavi doživljaj. Već prvi put sam imao osjećaj da je to manje saslušanje, a više razgovor, razmjena mišljenja. E, tako ja shvaćam e, i svoju suradnju s vama u budućnosti, da ćemo u razgovoru, u dijalogu dolaziti do rezultata i do rješenja koji će nas e, koji će nam omogućiti napredak. Uvijek, nećemo se uvijek u svemu slagati, to je tako u jednoj e, demokraciji je to realno tako ali to nije tragično e, ja polazim od pretpostavke da e, svi imamo neophodnu volju da u interesu naših građana se pobrinemo za to da se europski projekt nastavi i da dalje napreduje i da se europski interesi u budućnosti još bolje zastupaju a u našem interesu e, je naravno i da damo svoj doprinos razvoju e, zemalja u našem susjedstvu što će doprinijeti poboljšanju situacije građana tih zemalja i da će im bolje perspektive za budućnost koja će im omogućiti da ostanu u svojim zemljama i da njihova djeca i djeca njihove djece imaju perspektivu u svojoj zemlji. Ja želim da u Europi i u europskom susjedstvu E, dođe do jedne ogromne cirkulacije mozgova da se ljudi mogu slobodno kretati da mogu slobodno odlučivati i da e, imaju e, mogućnosti biti tamo gdje žele biti ako u sljedećih pet godina budemo mogli dati doprinos tome onda smo mislim time dali jedan veliki doprinos pred povješću ja vam mogu reći da sam spreman e, raditi predano na tom projektu i e, uzdam se u to da mogu računati na vašu podršku. Hvala lijepa. Hvala gospodine povjereniče. Kao što vidite ovaj odbor je jedan prijateljski nastrojen odbor, to možete vidjeti i po ovom e, aplauzu. Međutim, e, vjerojatno vam je zamislivo da možemo e, prema vama biti i strogi u narednim godinama, ali ovaj aplauz možete tumačiti kao indikator e, toga na koji način je ovaj odbor primio ono što ste rekli. Naravno da se nije svatko mogao složiti sa svakim vašim odgovorom, ali ja vjerujem da imamo dobar, dobre temelje za e, dobru buduću suradnju. i nudi vam naravno e, za sljedećih pet godina e, suradnju ovog odbora. Sada će u dvorani 4Q1 e, se održati sastanak koordinatora, a ovaj sastanak je ovim završen.